Uh, good evening, Dobar dan, predsjedniče. Prvo mi je rado što vas vidim. Imam jednu, jedno pitanje u vezi točka dnevnog reda. Možemo li zatražiti od službi da smanje hlađenje u dvorani? Gospodine Tenog, gospodine Robert, prva točka je već obavljena. A što se tiče druge točke, dakle pitanja pitanje toga da pravodobno počnemo. Moram reći da sam tu razgovarao sa kolegama iz Sjeverne, Sjeverne Koreje, zato malo kasnim. Samo da vas obavijestim da je rasprava bila vrlo zanimljiva i vidimo da isto tako što se tiče Irana se stvari pokreću, i mislim da bi to mogao biti još jedan argument za raspravu sa Sjevernom Korejom o njihovom nuklearnom programu. Moram isto tako reći da bi na početku ovog sastanka htio čestitati Helgeru Schmidtu i Catherine Ashton na njihovom uspjehu. Uvijek govorimo o tome da Europska unija nema utjecaja na vanjsku politiku, a bez pripreme Europske unije taj dogovor ne bi bio moguć. Mislim da bi kad kad isto tako trebali reći da Europska unija može imati pozitivan utjecaj na razvoje po tom pitanju. Moj kolega gospodin Tenoki je govorio prije mene, prije nego što sam uspio upaliti mikrofon. Mislim da ste potpuno u pravu i uzevši u obzir e, publicitet koje je to pitanje imalo, e, bilo bi lijepo kada bismo stvarno zabilježili angažman gospođe Ešten e, Ja sam njen podupiratelj i znam da je dosta toga poduzela. Dobili smo sada dogovor za šest mjeseci, dobili smo smanjenje obogaćivanja reaktora urana i imamo sada pola godine kako bismo stvarili dodatni neki napredak. Mislim da je to isto napredak, a mogli bismo pokušati barem sutra nakon ručka, a prije sastanka, u proširenom sastavu zatražiti Helge Schmidta da nas izvijesti o tome. Ne znam je li to, taj sastanak otvoren za javnost ili ne, morali bismo to provjeriti, ali recimo sutra na večer bismo mogli pozvati nekoga da nas obavijesti o pojedinostima tog dogovora, ako se slažete. Da. Hvala vam. Uh, Moram vas obavijestiti o tome da je predsjednik Angole mora otkazati svoj posjet, dakle možemo ga maknuti sa dnevnog reda, dakle ne njega, ali tu točku sa dnevnog reda. Umjesto toga ćemo imati izvješće gospođe Duran o sudjelovanju Europske unije u task u Mijanmaru koji se održao 14. i 15. rujna. Isto tako ćemo imati izlaganje naše kolege o izborima u Tajđikistanu. Iran, to sam već spomenuo, usvajanje zapisnika, imali nekog problema, ako nema onda možemo prijeći na izvješće o napretku za Albaniju. Izvjestitelj je gospodin Vuljanić. Izvolite, predam vam riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, kao što vidite, rezoluciju smo pripremili i podijelili. Amandmani su uloženi. Kompromisni amandmane smo postigli i također uložili. Te bih htio iskreno zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni te svim zastupnicima koji su uložili amandmane kako bi poboljšali rezoluciju, kako bi učinilo, učinili razumljivim. Posebice bih htio zahvaliti Doris Paku, gospodinu Liboru i gospodinu Kukanu koji su mi mnogo pomogli pomoću svojih sugestija. Isto tako želim posebno zahvaliti osoblju iz tajništva, te isto tako sugestijama od strane komisije, a posebice osoblju iz mog klubu zastupnika i mojim asistentima koji su učinili najveći dio posla i koji su uložili velik trud tijekom izrade ove rezolucije. Rezolucija također uključuje i neke rezolucije od strane udruga civilnog društva, na kojima sam također zahvalan. A isto tako su to rezultati mojih osobnih kontakata koje sam imao u Albaniji s albanskim vlastima, s političarima, s članovima oporbe i drugima, s novinarima, s udrugama civilnog društva u Albaniji, te albanskim građanima koje sam pokušao privatno kontaktirati. Kao što možete vidjeti. Pripremili smo sve potrebne dokumente. Ja bih snažno pozvao ovaj odbor i klubove zastupnika da prihvate sugestiju da se u rezoluciji glasa na plenarnoj sjednici u prosincu. To je važno za tu zemlju, ali ne samo za zemlju, već i za parlament. Mislim da bi parlament treba izraziti svoje mišljenje o tom pitanju prije nego li se održi sastanak vijeća. Neovisno o tome kako, kako će izgledati odluka vijeća, parlament bi trebao imati svoj neovisni stav. Mislim da je to dosta važno. Zbog toga bi mi bilo draže, to bih vam predložio, da sutra glasujemo o toj rezoluciji unutar našeg odbora, ako je to moguće. A ako ne, da se onda glasovanje održi 5. prosinca. Kako bismo onda stavili izvješće na dnevni red planene sjednice i to 9. prosinca. Ovaj dokument je dobar, a najvažnije da ga razmotrimo na plenarnoj sjednici u prosincu. Nevisno o tome koliko neko izvješće obuhvaća, naravno ne može obuhvatiti sve. Po mom mišljenju tu imamo dva cilja. Jedan cilj je pomoći državi, tako što podržimo izvješće o napretku koje je izdala komisija, te isto tako da damo dodatne razloge vijeću kako bi se Albaniji dodijelio status kandidatkinje. Drugi, ne manje važan cilj, je da doprinesemo stabilizaciji u toj regiji, te da ojačamo položaj i politiku Unije, gdje kažemo da treba poštivati postignuća i da ih treba nagrađivati na tom putu ka pristupanju Europske unije. Nema sumnje da Postoje postignuća koje je ta zemlja učinila. Dosegla je političku zrelost koju se može vidjeti recimo kada se prije tjedan dana dogodilo da vlada nije htjela prihvatiti eh, atomsko oružje i uništiti ga, a Amerika je na tome inzistirala, albanska vlada je poslušala svoj narod, poslušala je sugestije, poslušala je mišljenja Europske unije. Mislim da je to jedna nova situacija za tu zemlju. Naravno, postoje mnogobrojni problemi koje treba riješiti, no treba zadržati na umu da su mnogobrojni problemi već riješeni do sada, te da je kandidatura samo jedan korak tijekom e, pristupanja. To nije kraj za sebe. Taj korak je važan jer će tako država biti pod većom, većim nadzorom kada se pregovori jednog dana otvore. To isto tako donosi sa sobom mehanizme praćenja i ispravljanja onih reformi koje valja provesti i koje je koje su albanske vlasti obećale da će ih provesti. Koristi će, će biti bolje reforme i brže reforme, bliži nadzor, kao što sam već rekao, te isto tako da naglasimo konstruktivan učinak te zemlje na susjedne zemlje, a o tome su se mnoge političke osobe složile. Probleme koje treba riješiti, po mom mišljenju, su sljedeći. Kao prvo, postoji potreba za političkim i socijalnim dijalogom na visokoj razini. Oni su to već pokušali učiniti, ali uspjeh nije onakav kako smo očekivali. Zatim treba se boriti protiv korupcije koja je dosta raširena u Albaniji, ali ne samo u Albaniji kao što dobro znamo. Treba se boriti protiv organiziranog kriminala, Treba se boriti protiv uzgoja i trgovine drogom i protiv drugih problema. Kao što su krvne osvete. Ja stvarno mislim da, ćemo, da će uz našu pomoć albanski narod uspjeti riješiti ove probleme te da će svoju zemlju učiniti ugodnom za življenje, a to je i konačna svrha svega ovoga. Konačna svrha nije postati zemljom članicom Europske unije, već da zemlja postaje ugodna za življenje. A jedan dio toga će biti isto tako i pristupanje Europske unije te e, to da će postati zemlja državom članicom. Hvala vam. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim čestiti čestitati gospodinu Vuljaniću na njegovom nacrtu izvješća. To je solidno izvješće koje ide u pravom smjeru. Trebam napomenuti da govorim u ime kolegice Doris Pak, koja je izvjestitelja u Sjeni, u ime Europskih pučana i koja ne može biti prisutna ovo poslijepodne. Albanija se nalazi na velikom raskrižju, te bi Europski parlament trebao pažljivo izabrati i odaslati dobar signal koji treba biti jasan i jedinstven. Mislim da ovo izvješće ne bi trebalo biti kontroverzno. Tijekom zadnjeg posjeta izaslanstva u Tirani složili smo se u okviru svih predstavnika klubova zastupnika da ćemo podržati Albaniju u njihovim daljnjim koracima ka integraciji. Isto tako cijenim to što su izvjestitelji u Sjeni se nedavno dogovorili oko slično konstruktivnog e, načina djelovanja kada su izrađivali ovo, ovu rezoluciju. Gospođa Pak je zadovoljna sa rezultatima sastanaka izvjestitelja u Sjeni, prije svega zato što čini se da postoji opće slaganje o tome da se odobre prijedlozi Europske komisije u izvješću za napredak. Zbog toga pozivamo vijeće da prizna napredak koji je zemlja učinila, te da se zemlji dodijeli status države kandidatkinje bez odgode. Također treba isto tako reći da je napredak koji je do sad postignut takav da je potrebna daljna konsolidacija i provedba. Usvajanje preostalih reformi bi trebalo ubrziti. Suradnja diljem stranaka je od ključne važnosti za provođenje dnevnog reda, političkog dnevnog reda, te isto tako da se stvori dobra politička klima koja će onda pogodovati daljnjim reformama. U tom pogledu su napetosti između pojedinih političkih skupina sada na početku novog e, mandata dosta zabrinjavajuća. drugi dionici te političke stranke trebaju popraviti političku klimu i to je vrlo važno. Zatim, poslije druga područja, borba protiv korupcije, borba protiv organiziranog kriminala, borba protiv trgovine ljudima te diskriminacije, kao i integritet i neovisnost ključnih institucija te javne uprave i to treba rigorozno provoditi. Na tim područjima trebamo vidjeti napredak ukoliko Albanija želi napredovati na daljem putu ka Europskoj uniji te savjetujemo svim klubovima zastupnika da podupru sve ono što podupere upravo ovu poruku. Još jednom hvala na dobrom izvješću gospodina Vuljanića. Što se tiče glasovanja u našem odboru, Doris pak podržava prijedlog, a ja se tome isto tako e, pridružujem, da bismo trebali u prosincu glasovati o ovome na plenarnoj sjednici, a kada ćemo glasovati o tome unutar, e, unutar odbora, Čini mi se da sam e, čuo da je to moguće glasovati 5. prosinca u našem odboru, ja bih to poduprio, ali ono što je najvažnije je da o tome glasujemo na plenarnoj sjednici u prosincu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine predsjedavajući. Dopustite mi da također kao prvo čestitam i zahvalim kolegi Buljaniću na vrlo dobrom izvješću. Gospodin Kukan je spomenuo da je konsenzus važan. Mislim da je u našem odboru i u Europskom parlamentu upravo tako stanje da postoji jak konsenzus, da postoji isto tako volja za postizanjem kompromisa. Što se tiče Albanije, također želim naglasiti sljedeće. Ako Albanija želi uspjeti u provođenju reforme, da je onda suradnja i konsenzus među dvijema najvažnijim političkim skupinama i sa ostalim stranakama e, vrlo važan i potreban kako bi se moglo krenuti dalje na putu prema Europi, a to uključuje i druge nacionalne reforme. Moj klub zastupnika i ja također smatramo da bi se trebalo dodijeliti Albaniji bez odgode status države kandidatkinje zato što je Albanija postigla velik napredak, uspjela je u proljeću usvojiti e, važne reforme. Izbori su bili u skladu sa međunarodnim standardima, predaja vlasti se je odvijala uredno i mislim da je sada na nama, na EU, da ispunimo naše obveze kako bismo mogli održati vjerodostojnost e, postupka pristupanja prema Albaniji i albanskim građanima te biračima. Da, postoje mnoge teme koje još treba popraviti, to je nesumnjivo, sve se nalazi u izvješću, ja to neću ponavljati, no ono što je važno reći je da treba dodijeliti status države kandidatkinja, zatim ćemo imati još mjesece i godine tijekom kojih će se moći provesti sve druge reforme i to ne samo na papiru, već i što se tiče provodbe. Što se tiče nas i usvajanja ovog izvješća u parlamentu, Isto tako smatramo da je važno to učiniti na plenarnoj sjednici u prosincu, bilo da glasujemo ovaj tjedan unutar našeg odbora ili sljedeći tjedan, to ću prepustiti tajništvu. Dakle, kad god ste vi spremni, mi smo također, no ono što je najvažnije je da se to izvješće usvoji tijekom plenarne sjednice u prosincu. Hvala vam. Thank you very much. Um... That is an elegant lady. I traveled to Istanbul. Evo, ovo je jedna elegantna dama. E, otišla sam u Istanbul i tamo sam sreo ovu damu koja je dala izjavu za TV i puno je pametnija dakle, od mene. Mogla sam vam uštediti dosta vremena. Da, moji kolege su već rekli mnogo toga, tako da neću sada ja puno više duljiti, ali u ovom momentu možemo biti oprezno optimistični glede e, toga kako se stvari razvijaju u Albaniji, ali ja ipak mislim da obje strane, znači i Europska unija i Albanija moraju imati realnu sliku. E, mnogo ljudi je već naglasilo da Albanija nije spremna za pristup i to je točno, to nitko ne spori, zato što još ima puno stvari koje nas brinu, korupcija, organizirani kriminal, diskriminacija i pitanja koja se odnose na slobodu e, medija i pravnu državu. Tako da sa albanske strane bi također trebali biti realni i e, barem jedna politička e, strana je rekla da je zaslužna za ovaj napredak e, u pristupu Albanije Europskoj uniji i mi bismo htjeli da oni pokažu veću dozu političke zrelosti kako ne bi došlo do daljnje polarizacije političkog e, života. Tako da je veoma, biti, veoma bi bilo važno da točno znamo što radimo, šaljemo im signal i pokazujemo da želimo da nastave tim putem pozitivne reforme kada dobiju status kandidata. Dakle, ima puno stvari koje se treba napraviti, ali Europska unija je spremna pomoći i savjetima e, u, na tom putu dugačkom i teškom procesu usvajanja pravne stečevine Europske unije, ali znamo da se to mora učiniti. Hvala. Thank you, Mr. Gospođo Kornelisan, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Slažem se s ovim što je rekla većina prethodnih govornika. Mislim da je ovo najpozitivnije izvješće o Albaniji koje smo uopće dobili tijekom ovog mandata i razlog je, postoji razlog za to. Konačno je došlo do primopredaje vlasti bez nekih većih problema. Oni su napravili ovih 12 stvari koje su trebali napraviti, tako da ima razloga da ih hvalimo, ali ne bismo e, trebali pretjerati s time, zato što primopredaja vlasti bez nasilja, e, bez štrajkova, glađe i tako dalje, to bi trebalo biti nešto sasvim normalno. I provođenje reformi e, je isto tako uobičajena stvar i da se sada svi pretjerano oduševljavamo i rasipamo sa pohvalama, to ne bi bilo baš dobro. Moramo se sjetiti kako je bila situacija u nedavnoj prošlosti, moramo također biti e, relativno oprezni što se tiče budućnosti, zato što parlament nije počeo onako harmonično kao što bi trebao i ne bih e, htjela, ja bih htjela zapravo da Albanija pokaže e, da zaista ide tim putom pozitivne suradnje među strankama. Ima tu neki kompromisa koji su dobro ravnoteženi s jedne strane, e, moramo e, pohvaliti napredak koji su postigli, ali s druge strane moramo biti konstruktivno kritični i dati preporuke za budućnost. Dakle, to moramo učiniti i mislim da ćemo na taj način e, sastaviti jedno dobro izvješće koje će biti izglasano na plenarnoj sjednici u prosincu. Kao zadnja stvar imam jedan usmeni e, amandman. Malo smo razmotrili e, to pitanje krvne osvete, to je bilo nakon krajnjeg roka za dostavu amandmana, tako da nadam se da će klubovi zastupnika biti spremni to uzeti u obzir. Dakle, to taj problem krvne osvete i dalje prilično prisutan i mnogo obitelji je time obuhvaćeno. Broj ubojstava raste, barem 150 zabilježenih slučajeva ubojstava, znači to je samo oni koji su zabilježeni godišnje. Mnoga djeca, posebno dječaci, moraju e, ostati u kućama, ne mogu izlaziti da se igraju ili da idu u školu i od 2005. postoji odbor, postoji i e, zakon, ali ništa se ne mijenja na terenu i problem se pogoršava umjesto da bi se poboljšao. E, tekst za usmeni amandman sam dostavila svim e, klubovima zastupnika. Pučani i socijalisti i demokrati, demokrati su rekli da to u biti podržavaju. Nadam se da će i drugi klubovi to podržati kada to stavim na glasanje. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja također čestitam gospodinu Vuljaniću na jednom uravnoteženom izvješću. Albanija je zaista e, bila dosta problematična kao što je moja kolegica iz stranke zelenih rekla, ali stvarno je bilo e, nasilja posebno prije dvije godine tako da im moramo u tom smislu čestitati zbog toga što je došlo do te mirne predaje vlasti no to bi trebala biti norma u zemljama članicama Europske unije to je samo početak ovog dugačkog procesa ja sam podnio e, dva amandmana e, to je vezano za kršene dakle, vjerske manjine i vjerske slobode. Albanija je multikonfesionalno društvo mada je punopravni član organizacije Islamske konferencije, što je dosta neobično za Balkan. I tu se onda postavljaju neke dileme e, vezano za vanjsku politiku. E, ako, se pridru, ako uđu u Europsku uniju, što će se onda desiti kada će se glasovati na UN-u. No moramo reći da su oni bili dosta pozitivni u zadnje vrijeme. E, ministar vanjskih poslova Edirana Rama je zaista veoma impresivan mislim da je naučio nešto od grešaka proteklih e, vlasti, znači da ne antagonizira e, zemlje u susjedstvu kao što je Makedonija. Posebno pozdravljam stavak 17. u izvješću gdje se o tome govori e, i žao mi je da je moj amandman 1.1.6 o kockanju odbačen od strane izvješća. To je povezano sa e, organiziranom kriminalom i ta borba e, protiv kocka je dio toga, e, međutim ne smijemo to odbaciti zbog toga što to nije samo način da se peru novci, nego je to također i jedno zadovoljstvo za oni koji su u stanju se kontrolirano kockati i još jednom naglašavam da bi bilo dobro da se ovo izvješće nađe pred e, plenarnom sjednicom u prosincu. Thank you, Chair. I want to congratulate to... E, hvala. E, čestitam Nikoli Vuljaniću osobno zato što njegov dolazak u ovu našu grupu je zaista nas osnažio i nas i parlament on je zaista proaktivni izvjestitelj o Albaniji i za Albaniju samo je to važno zato što mm, mi moramo također biti proaktivni, mi moramo njima isto pomoći. Dakle, naglašavam, e, mada e, je e, gospodin Buljenić nam se pridružio dosta kasno, on je dao važan doprinos zato što smo se svi mobilizirali i podržali smo te napore u Albaniji. S druge strane želim naglasiti važnost eh, pozitivnih razvoja u Albaniji za cijelo pitanje regionalne stabilnosti. Moramo eh, uložiti više napora kako bismo dinamizirali taj proces eh, pristupanja Europskoj uniji duž cijele Jadranske obale i mislim da bi ovaj korak u Albaniji mogao to Eh, ubrzati ne samo na Jadranskoj obali, nego bi to moglo pomoći i Makedoniji. Trebamo eh, stvarno potaknuti Skopje da ide naprijed i mislim da će ovo izvješće biti upravo to. Oni će morati reagirati na to i prihvatiti to kao takvo upozorenje. Hvala. Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem na ovom izvrsnom izvješću kolege Vuljanića. Želim samo naglasiti dvije stvari. Kao prvo, nisam razumio što ovo izvješće Albaniji ima kao veza sa Skopjem. To mi nije jasno zato što u Makedoniji također postoje brojni napreci i to, njih ćemo obraditi kada se bavimo izvješćem Makedonije. koliko ja vidim, izvješće o Makedoniji nije na dnevnom redu. Dakle, ja nisam razumio ono što je rekao kolega Kacin. Druga stvar je to što je rekla kolegica iz kluba zelenih. Ona je naglasila pitanje predaje vlasti. No ja moram reći da se radi o izvješću o napretku za 2013. godinu, ali to izvješće se isto tako posebno bavi, budući da ga je komisija izradila na ljeto, sa razvojima u godini 2012. I svi ti napreci koji su postignuti u Albaniji i koje ovdje s pravom hvalimo, su postignuti prije svega tijekom 2012. godine, dakle prije predajevijasti. Ne bismo trebali tu e, stvoriti utisak kao da jedna određena vlada u jednoj određenoj zemlji dolazi na vlast i da zatim sastavljamo povoljnije izvješća. Dakle, ja stvarno moram naglasiti da se radi o izvješću gdje postoji veliki, veliki napreci koje je Albanija postigla pod starom vlašću tijekom 2012. godine. To ne znači da ne da ja ne pozdravljam činjenicu da je predaja vlasti se odvijala na dosta dobar način. Ne želim sudjelovati ovoj raspravi o tome tko je najljepši u cijeloj zemlji. No, gospodin Posad naravno, ima pravo što se jedne stvari tiče, a to je da kada se vlast preda, da onda stvari ne postoje automatski bolje. Ja smatram da je najvažnije i to ovaj odbor treba jasno reći i stoga mi je drago što su ovdje govorili i nizozemski zastupnici i drugi zastupnici, jest to da da šaljemo jedan jasan signal našim biračima da je sada na vremenu da, da se Albaniji dodijeli status države kandidatkinje i da su se Albanci to, da su Albanci to i zaslužili. Ako se sada vratimo korak unatrag, to je jedan manevar koji smo izveli i kod Srba, onda ćemo u jednom trenutku izgubiti povjerenje. A kamo to vodi, možemo vidjeti na drugim primjerima. Ja sam čvrsto uvjeren da moramo sve poduzeti, pa i kod naših domaćih vlasti, a gospodine posao to ćemo uskoro imati prilike zajedno učiniti, na to se moram još naviknuti, da se to odvija na pravila način. Hvala. Hvala vam. Bilo bi lijepo da su se i kod stare e, vlasti čulo od socijaldemokrata isto tako jasno mišljenje. Da, zbog toga to i kažem ali sigurno znate na što mislim. Ja sam samo htio uputiti na to da znate da ja to kad kad primijetim. Sljedeći govornik, gospodin Beller. Collega Cornelissen net weg, maar ik wil haar nog even meedelen dat ik van de ganse harte haar mondelinge amendement... Hvala. Moram reći da u potpunosti podržavam eh, ove amandmane, zato što prije nekoliko godina sam pitao povjerenika Fule o, strašnoj situaciji e, žrtava e, tih krvnih osveta, tako da e, nadam se da je zaista izvjestitelj to uzeo k srcu i da, je, da će to biti u izvješću koje ćemo dalje poslati. Ovo je odlično izvješće, ali ovo je jedna veoma važna stvar, veliki problem i na tome nevladine organizacije i albanska vlada rade zajedno, znači bore se protiv toga jer vrlo često djeca najviše trpe i između ostaloga nemaju niti pristup obrazovanju i to je veoma velik problem koji se mora riješiti. Komisije, izvolite. Thank you very much, chair. Hvala. Samo ću reći nekoliko riječi Komisija još jednom zahvaljuje gospodinu Vuljaniću na jako dobrom i jako uravnoteženom izvješću koje jasno pozdravlja e, napredak koji je Albanija postigla na planu reformi. Komisija također se i dalje drži e, svoje preporuke da se Albaniji da status kandidata. U tom kontekstu komisija pozdravlja sve amandmane koje su podnijeli zastupnici kojima je cilj da se dade e, status kandidata. I u periodu od, 9. E, do 11. mjeseca smo vidjeli e, stvarno velike napore da se poboljša vladavina prava i upravljanje u Albaniji. Samo nekoliko stvari. Kao što znate, povjerenik Fule i premijerama su nedavno pokrenuli dijalog na visokoj razini kojem je svrha bila da se pomogne Albaniji da i dalje ostane usredotočena na procesu integracija. Prošlog tjedna e, smo e, imali posjet tri e, ministra iz Albanije koji su nam iznijeli svoju viziju albanske budućnosti ovdje u Briselu, a sutra, dakle, prije nekoliko dana se također odigrala jedna veoma važna konferencija o borbi protiv korupcije organiziranog kriminala i nadamo se da će i to uroditi u plodom. Što se tiče istraga i kaznenog progona vidimo da e, je nekoliko veoma velikih predmeta otvoreno i policija, obrazovanje, pore, porezna uprava, carinska uprava, svi surađuju na tome. Dakle, od 9. do 11. mjeseca je Agencija za provođenje zakona Albanije e, osnažila svoje postupanje na planu borbe protiv organiziranog kriminala i imamo također snažne dokaze o tome da provode reforme koje će ih približiti Europskoj uniji. No, dakle, tokom protekla tri mjeseca Albanija je svakako e, poduprla snažno e, svoju molbu za članstvo u Europskoj uniji, odnosno za e, dobivanje statusa kandidata. Gospodine Vuljanić, samo nekoliko riječi o tome što su rekli moji kolege Ni u jednoj od stvari koje sam rekao nisam želio reći da je e, zbog promjene vlasti došlo do poboljšanja. To se nigdje tako ne događa, pa niti u Albaniji. Ono što me brine o tom odnosu između vlade i oporbe to da nema dijaloga, da ne postoji dijalog, a taj dijalog bi se trebalo uspostaviti, inače neće biti napretka. Bilo je pitanje vezano za usmeni amandman o krvnim osvetama. Nisam to uvrstio u samu rezoluciju. Znam da je to problem, svi znamo da je to problem. Naprosto nisam htio previše tema e, ugurati u to jedno izvješće. Smatrao sam e, da je to jedna stvar koja bi se mogla obraditi u nekom drugom dokumentu. Naravno, slažem se da taj e, da svi razgovaramo o tom usmenom amandmanu, možemo raspravljati o tome, no u skladu sa procedurom. Drago mi je da je e, kolega spomenuo vjersku toleranciju. Kad sam otišao tamo, to je bilo nešto što nisam niti vjerovao i moram reći da su me iznenadili i oporba i vlada. Svi su mi rekli da, tako je. Mi uopće ne obraćamo nikakvu pozornost na vjeru. To je privatna stvar svakog čovjeka i to je stvarno odlična stvar. To je nešto što nisam e, vidio ni u jednoj od zemalja na Balkanu, a uključujem tu i Hrvatsku. Što se tiče organiziranog kriminala i kocke, E, dao sam minus tom amandmanu jer sam čuo za tu akciju. E, ona je samo dijelom uspjela, dakle e, uspjeli su zaostaviti ilegalno kockanje, ali nisu uspjeli uhvatiti ni jednog od krivaca, ni jednog od šefova, kriminalaca koji su organizirali ilegalnu kocku zato što je netko iz policije im dojavio da će se provesti ta akcija, tako da nisam to smatra uspješnom akcijom. Možda je to bio dobar pokušaj, no svakako ne bih rekao da je to bilo uspješno, te nisam to naveo u rezoluciji. Koliko mogu vidjeti na osnovu ove rasprave, svi e, predstavnici svih klubova zastupnika slažu se da bi se o rezoluciji trebalo glasovati u prosincu i neću to naglašavati kao jedino rješenje, no vidjet ćemo da li ćemo to, da li ćemo to, da li ćemo postići o tome dogovor sutra ili ne. To, to nije jedino rješenje. Hvala vam, dragi kolega klubovi zastupnici kažu da se ne može glasovati sutra i zbog, toga bi zbog običanog postupka rekao da ćemo glasiti 5. prosinca. To nam i dalje ostavlja mogućnost da, tu točku stavimo na plenarnu sjednicu ukoliko se oko toga složimo. Slažete li se s tim? Da, onda je to odlučeno. Sljedeća točka dnevnog reda je važna točka, to je izvješće o Srbiji. Riječ ima kolega Jelko Kacin. A da, prije toga želimo napraviti nešto drugo. Prvo bismo trebali obraditi točku dnevnog reda broj 6. Tu bi nas kolega Kukan trebao izvijestiti o sastanku 14. studenog u Beogradu u Srbiji i zatim će na temlju toga gospodin Kacin moći izneti svoje izvješće. Gospodin Kukan, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, ja ću govoriti u svoje vlastito ime. 15. studenog je održan prvi sastanak odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije u Beogradu. Još je sedam zastupnika zajedno sa mnom pokrenulo novi krug razgovora sa srpskim parlamentom koji ima zajednički odbor na temelju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju osim ovog sastanka odbora sastali smo se i sa čelnicima e, države kao i sa predstavnicima civilnog društva delegacija europskog parlamenta bila je u Beogradu prije e, ponovnog kruga izbora u Mitrovici 17. studenog i nekoliko tjedana prije prve međuvladine konferencije, a to je zapravo početak pregovora. Perspektiva članstva Srbije u Europskoj uniji više nije samo obećanje. E, to je nešto što se već provodi u praksi i što dovodi do promjena u toj zemlji kao i promjena u stavovima onih koji donose odluke. Stekli smo snažan dojam da neke od reformi koje se preporučuju Srbiji već više od 20 godina sada imaju priliku da se konkretno materializiraju. Srpsko gospodarstvo nije u dobroj formi. Naprotiv, javni dug se povećao zbog velikih državnih subvencija. Isto tako postoji e, velika stopa nezaposlenosti u javnom sektoru, a radikalni rezovi i reforma radnog zakonodavstva trenutno su u tijeku. Stekli smo dojam da je vodstvo zemlje spremno suočiti se sa nezadovoljstvom javnosti, a to bi naravno mogla biti posljedica reformi u prvoj fazi. To je također dovelo do još jednog zapažanja, a to je da je ponavljanje ranih prijevremenih izbora. Prema mom mišljenju nema nikakve želje među vodstvom da krene u tom smjeru. Oni su naime svjesni činjenice da je politička stabilnost u Srbiji na većoj razini nego u drugim zemljama u regiji. Što se tiče Kosova, e, o tome smo razgovarali mnogo. Zbog zastraživanja i napada na biračkim postajama u Mitrovici izbori su ponovljeni 17. studenog u tom ponavljanju izbora srpske vlasti su nastojale smiriti atmosferu. Međutim, to nije bio slučaj ranije, e, dakle, kod organiziranja prvih izbora. I mi smo vrlo jasno partnerima rekli da ne možemo prihvatiti posjete srpskih dužnosnika u e, paravojnim odorama. E, a naravno kada govorimo o normalizaciji odnosa s Kosovom. Čini se da se situacija poboljšala i ja sam pozitivno ocijenio stav srpskih vlasti kada je riječ o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Borba protiv korupcije i organiziranog kriminala se intenzivira i to cijenimo. Neću ulaziti u detalje, ali bih htio iznijeti nekoliko kritičkih zapažanja. Ovaj proces ima svoje prioritete, a klima netolerancije prema korupciji je prisutna. Međutim, borba se ne vodi uvijek u okviru postojećih institucija i pravnog okvira, nego ima pomalo eh, karakter koji je pomalo ad hoc. E, to je možda učinkovito u prvoj fazi, ali dugoročno kompromitira načelo vladavine prava i percepciju građana kada je riječ o vladavini prava. Među ostalim temama također smo istaknuli važnost parlamentarnog nadzora, posebno u kontekstu predstojećih pregovora za članstvo. Moramo educirati srpsku javnost o Europskoj uniji i e, dobro komunicirati s njima o tome kako funkcionira Europska unija. E, naravno u sklopu načela subsidijarnosti i prava etničkih manjina razgovarali smo i sve veći trend prema centralizaciji vlasti u Srbiji. Na kraju bih htio podsjetiti da je početkom studenoga e, bio organiziran posjet još dviju delegacija iz Europskog parlamenta pod odbora za ljudska prava i odbora za zaštitu okoliša. Shodno tome naša delegacija trudili se da trudila se da ne duplicira rad prethodnih misija Europskog parlamenta kada je riječ o temama o kojima se razgovaralo. Isto tako želim pohvaliti rad delegacije Europske unije u Beogradu kao i našim suradnicima E, koji su pomagali u radu svih triju delegacija parlamenta. Hvala, nisam završio. Sada ću vam ispričati nekoliko anegdota dok se kolega ne vrati. Well, Da preuzmete predsjedanje. Mislim da bi bilo logično da nakon mene uzme riječ Jelko Kacin. Pa ću ga zamoliti da preuzme. Hvala, gospodine Kukan, šef delegacije. E, naravno, mi imamo vrlo dobru suradnju. Nakon prvobitnog razmatranja mog izvješća o Srbiji, na Kosovu su održani prvi nacionalni izbori. Izlaznost srpske zajednice bio je iznenađujuće visok u enklavama i značajan na sjeveru Kosova. Ponovljeni izbori u Mitrovici 7. studenog e, su održani mirno i nije bilo incidenata, konačno. To je bilo ključno za ispunjavanje uvjeta e, koje je vijeće odredilo za Srbiju za održavanje međuvladine konferencije, a to je zapravo simbolično otvaranje pregovora o članstvu. Mislim da bi taj sastanak trebao biti održan u prosincu ove godine. To će pokazati opredjeljenost Europske unije procesu proširenja. Europska komisija je poduzela sve što je potrebno da bi se taj sastanak i održao. Još mnogo treba, toga treba održati kako bi se odnosi između Srbije i Kosova u potpunosti normalizirali, međutim sada je jasno da su srpski vođe spremni nastaviti dijalog sa Prištinom i da su okrenuli stranicu u odnosu na greške, greške iz prošlosti. Kada je riječ o sporazumu iz travnja, treba pratiti napredak vezano iz ispunjavanje preuzetih obveza, posebno u prvoj fazi pregovora. Reforma pravosuđa je u tijeku, dobro se odvija, međutim ima određenih poteškoća. Državni tužitelji rade pod velikim pritiskom i još uvijek su najslabija karika u borbi protiv sistemske korupcije. Procesuiranje financijskih i e, gospodarskih kaznenih dijela e, je nešto što treba intenzivirati, a sada je započela faza analitičkog pregleda poglavlja 23 i 24 i nadam se da će se više pozornosti i više financijskih resursa posvetiti pravosuđu. Pravomoćne presude u slučajevima visoke korupcije još uvijek su rijetki, a to je ključni ispit koji e, srpsko pravosuđe mora položiti. Osim toga, vladavina prava u Srbiji neće zaživjeti dokle god e, nije u potpunosti provedena istraga u ubojstvu Zorana Đinđića i dok se svi koji su odgovorni ne izvedu pred lice pravde. To isto tako vredi i za druga politički motivirana ubojstva novinara za vrijeme vladavine Slobodana Miloševića. Srbija ispunjava političke kriterije iz Kopenhagena, međutim, srpski vođe moraju raditi na izgradnji povjerenja i boljih odnosa između um, stranke na vlasti i oporbenih stranaka, opća politička klima. Isto tako um, ima veze sa ostavkom beogradskog gradonačelnika koji iz oporbe ne može biti učinkovite vlasti bez konstruktivne oporbe. S obzirom na stopu nezaposlenosti u Srbiji i razinu državnog duga koji je u porastu, Potreba za postizanjem konsenzusa oko političkih ciljeva i strukturnih reformi sada je potrebnija nego ikada. Vlada i oporba moraju surađivati i mogu surađivati što se pokazalo kada su predstavnici oporbe preuzeli predsjedanje e, odbora za europska pitanja, a novo i kao i novo osnovanog e, parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Ovo je posljednji komentar, e, e, posebno posljednje razmatranje izvješća o Srbiji u ovom sazivu parlamenta, pa bih htio sve podsjetiti koliko je toga Srbija postigla u proteklih pet godina. Kada smo se sastali ovdje u lipnju 2009. godine, čak e, je i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bio u blokadi zbog nedostatka suradnje tadašnje vlasti sa Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu. U međuvremenu je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu, a u lipnju ove godine su pokrenuti i pregovori. E, ja vjerujem da će Srbija zaokružiti pregovore e, do kraja sljedećeg parlamentarnog saziva. Međutim, bilo je teško doći do ove faze, a ono što predstoji još uvijek nosi sa sobom brojne izazove. Međutim, Srbija je sada čvrsto na putu za članstvo u Europskoj uniji. U srijedu ću se sastati sa izvjestiteljima o sjeni kako bismo razgovarali o kompromisnim amandmanima koji su e, danas e, prosljeđeni. Hvala svima na pozornosti. Hvala gospodine Kacin, a sada ću govoriti u ime gospodina Čoflina koji je izvjestitelj u Sjeni Europske pučke stranke i predstavit ću njegova zapažanja. Pozdravljam izvješće gospodina Kacina koje je vrlo detaljno i koncizno, a obuhvaća najvažnija područja kada je riječ o e, napretku Srbije na putu proširenja. Srbija napreduje u pristupnom procesu i slažem se s izvjestiteljem, međutim ne smije izgubiti iz vida konačni cilj. Također je jasno da vlada razumije da je europska opcija najbolje rješenje za Srbiju. Možemo se složiti e, da strukturni dogovor s Kosovom ima najveći prioritet i da je ostvaren velik napredak u e, tom području. Međutim, puno razumijevanje između Srbije i Kosova je konačni cilj kojemu treba stremiti. Također se slažemo da će biti poteškoća u postizanju toga cilja, međutim politička volja da se ide u tom smjeru je evidentna. Postoje i brojna druga područja u kojima treba poduzeti e, znatne napore, a to treba poduzeti srpska vlada, isto tako treba poduzeti važne korake kada je riječ o susjednim zemljama u tom smislu neki amandmani našega kluba zastupnika pozivaju da se otvore stara arhiva, uključujući i arhivu UDBE, e, komunističkih, e, komunističke e, službe. Također, treba posvetiti pozornost pitanju Vojvodine i njezine autonomije, kao i vladavini na lokalnoj razini mijenjanje granice statističkih regija nije e, poželjno rješenje. Ustavna reforma i depolitizacija pravosuđa kao i javne uprave bitni su preduvjeti za daljnji napredak na putu prema članstvu. Smanjenje e, državnog države i broj zaposlenika u državnoj službi e, je nešto što je također bitno budući da ima više zaposlenih nego u privatnom sektoru. E, također je bitno staviti naglasak na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Uspjeh u toj borbi može imati pozitivan učinak na gospodarstvo i poboljšati životne uvjete u zemlji. Istovremeno, uspostava boljih životnih uvjeta sigurno će utjecati i na migracijske trendove koji e, imaju ozbiljan utjecaj na situaciji u zemlji. Čestitke još jedanput gospodinu Kacitu na, Kacinu na vrlo dobrom izvješću. A sada riječ ima zastupnik Tenok. Hvala gospodine predsjedavajući i dopustite mi da vam čestitam kao privremenom predsjedniku ovog sastanka. ECR podržava e, kandidaturu e, Srbije i skoro otvaranje pregovora i vjerujem da će poglavlja 23 i 24 biti prioritetna, posebno u regiji. Ja sam nedavno bio u posjetu e, Crnoj Gori, borba protiv korupcije, organiziranog kriminala E, je nešto što te države moraju činiti ne samo same zbog sebe, nego e, moraju uvjeriti birače da se ozbiljno time bave, jer je percepcija u tim zemljama e, u svim, na čitavom tom području glavni problem. I to je svakako glavni izazov, dakle rješavanje pitanja korupcije, organiziranog kriminala i pranja novca. Zatim društveno odgovorno poslovanje je nešto što se također pojavljuje kao tema u Srbiji E, bilo je nekih lobista i jedne američke korporacije koji su govorili o 359, a sada je to 354 kada je riječ o državnoj intervenciji i izvlaštenju. Ali isto tako i otvaranju tržišta izravnim stranim ulaganjima, posebno u energetskom sektoru. Čini se da Srbija odugovlači taj proces kao što je kolega Robert Atkins eh, danas već rekao, posebno eh, želim odati počas barunici Ashton koja je dovela do toga da se postigne sporazum između Prištine i Beograda. Mislim da je to njezino trajno nasljeđe. Moj amandman broj broj 26 odbija izravnu vezu između napretka bilateralnih odnosa sa Kosovom i napretka Srbije na, na putu članstva u Europskoj uniji. To je vrlo osjetljivo pitanje i bit će potrebno vremena kako bi se napredovalo u tom pitanju. Još pet država članica ne priznaje neovisnost Kosova i mislim da ne bi bilo pošteno da se tu izdvaja samo Srbija u ovom trenutku. Želim čestitati e, zastupniku Kacinu na izvješću i kao izvjestitelj za Crnu Goru posebno pozdravljam činjenicu da je predsjednik vlade Đukanović nedavno bio u Beogradu i to je po prvi puta da je premijer Crne Gore bio u službenom posjetu e, Beogradu od neovisnosti Crne Gore i to govori o dobrim bilateralnim odnosima nekadašnje zajedničke zemlje Srbije i Crne Gore. Hvala. Gospodin Rouček ima riječ. Ispričavam se što sam ga previdio u prvom krugu. E, hvala, nema problema. Mislim da je moja uloga još teža nego vaša i ja moram ovdje predstavljati gospođu Kopa. E, dakle, ona prije svega zahvaljuje Jelku Kacinu na izvrsnom izvješću i daje punu potporu pristupanju Srbije Europskoj uniji kao i svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana. Svi smo svjedoci značajnog napretka koji je Srbija ostvarila i nadamo se da će se uspješno integrirati u Europsku uniju i da će integracijski proces snažno nastaviti. Pozdravlja se odluka Europskog vijeća da se pokrenu pregovori i nada se da će početi 1. siječnja 2014. Odnosi Srbije i Kosova postupno se poboljšavaju, došlo je do važnog iskoraka kao što je prvi dogovor o načelima normalizacije odnosa i glatkom odvijanju izbora na Kosovu. Obje zajednice su imale dosta visoku izlaznost usprkos nekim incidentima uh, u prvom krugu. Srbija pokazuje opredjeljenost da počnu uh, pregovori, a dogovor uh, ne bi trebao biti posljedica pritiska Europske unije, nego želje obiju država da izgrade zajedničku budućnost. Međutim, otvaranje pregovora znači da je pred Srbijom još dugačak i težak put. Napredak se mora postići o brojnim pitanjima kao što su borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, kao što su već spomenuli i prethodni govornici. Za to je potrebna e, znatna razina političke volje. Treba osigurati slobodu medijima, Njihovo vlasništvo mora biti transparentno, to je ključno za demokratske procese i radne uvjete novinara. Srbija također treba poduzeti neke mjere protiv huligana i povećati toleranciju u društvu te promicati razumijevanje prema pripadnicima e, različitih seksualnih orijentacija, ljudima različitih seksualnih orijentacija. Isto tako se treba e, riješiti pitanje zastupljenosti žena u političkom životu u Srbiji. Bilo je nekih poboljšanja nedavno, ali još uvijek ima prostora za poboljšanje. I dakle, većina amandmana se koncentrira upravo na ova područja. Hvala, ja ću izvijestiti gospođu Kopa da ste uistinu sjajno odradili svoj posao. Gospodin Štir. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih isto tako htio pozdraviti izvješće kolege Kacina o Srbiji. To je uravnoteženo izvješće, a opća je ocjena da je Srbija došla do razine da je spremna za otvaranje pregovora sa Europskom unijom. To se prije svega odnosi na činjenicu da je ova aktualna srpska vlada ostvarila napredak u odnosima sa Kosovom usprkos komentarima koji je iznio kolega Tanog da to dvoje da dva procesa nisu vezana, mislim da je to nešto što je bitno spomenuti za aktualni politički kontekst pa se i to može naglasiti. E, htio bih istaknuti tri stvari. Kao prvo, treba spomenuti provedbu sporazuma o normalizaciji odnosa i mislim da je to područje koje Europska unija treba pratiti. Dakle, to je sporazum koji je Srbija potpisala i dakle treba vidjeti kako se ono provodi. Kao u ostalom i sporazumi normalizacije odnosa sa ostalim susjednim zemljama i Europska unija bi trebala pratiti provedbu takvih sporazuma. Drugo pitanje odnosi se na nestale. O tome je bilo riječi i u nekim drugim izvješćima, primjerice u izvješću o Bosni i Hercegovini. Mislim da je to bitno ugraditi i u ovo izvješće o Srbiji. Ja sam ovdje e, predložio neke amandmane u tom smjeru. E, vidio sam da neki kolege pozivaju da se otvore arhive arhiva e, tajnih službi, a mislim da se isto tako treba otvoriti i arhiva JNA, jer to je ključno da bismo dobili informacije i da bismo mogli vidjeti e, gdje, su, e, gdje se nalaze nestale osobe. Mislim da je to bitno ugraditi u konačni tekst izvješća. I na kraju pitanje manjina e, se nalazi u izvješću, ali ja sam ipak predložio nekoliko amandmana s moje strane e, da bismo to još snažnije naglasili. Na kraju želim iznijeti još jedno zapažanje koje se odnosi na ovo izvješće o Srbiji, ali mislim da se isto tako može odnositi i na ostale zemlje Zapadnog Balkana, a to je pitanje ekonomskog upravljanja. Mislim da je to jedan novi aspekt. Komisija je rekla da će e, se posebno koncentrirati na to pitanje i smatram da se to treba vidjeti i u izvješću. Hvala, gospodin Belder. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kao prvo, e, želim reći da sam imao to zadovoljstvo, ako se to može tako reći, da sam bio u kontaktu sa e, političarima u Srbiji. Jutro sam e, razgovarao sa jednim insajderom koji je govorio o mini Miloševiću, a mislim da je to jedno vrlo ozbiljno pitanje. To do sada još nitko nije spomenuo. Gospodine Kacin, e, ja nisam predložio niti jedan amandman, ali nadam se da će se održati rasprava o Srbiji na plenarnoj sjednici. Već nekoliko tjedana dobivam informacije o tome da je kao i u vrijeme Slobodana Miloševića vlast koncentrirana u rukama jedne osobe. I govorim naravno o zamjeniku premijera gospodinu Vučiću. On se miješa u razne stvari, a isto tako nije ustuknuo niti e, pred e, vršenjem pritiska na medije. Ako su moji izvori točni, a riječ je o Srbima koje poznajem iz vremena kada sam radio kao novinar, onda mislim da možemo reći da u Srbiji demokracija ide prema nazad da je učinila korak unazad. Ne znam je li to pretjerano ili je to uistinu odraz stvarnosti i da taj, postoji taj novi trend u novoj srpskoj vladi da su oni zapravo izvršna vlast jednog pojedinca um, potpredsjednika vlade Vučića. On e, se miješao sve u sport, u medije, u tajne službe i e, o tome se uopće ne govori. Međutim, ja se zalažem za to da Srbija bude član Europske unije, ali mislim da imamo sasvim krivi pristup ako se ignoriraju tako značajni fenomeni u Srbiji zbog problema koji imamo vezano za odnose s Kosovom. Mi ne možemo zažmiriti na takve pojave samo zbog toga. Mislim da je to nešto što se mora naći u izvješću. Mislim da je to uistinu jedna loša situacija i mi ćemo uputiti krivu poruku. Gospodin Posad, gospodine predsjedavajući, želim se nadovezati na ono što je rekao kolega Belder. Važno je da pri praćenju postupka pregovaranja između Srbije i Kosova ne zaboravimo na to kakva je situacija u samoj Srbiji. No, kolega Kacin, to moram reći, je izradio vrlo uravnoteženo izvješće u kojemu, je, u kojemu se osvrnuo na mnoga važna pitanja. Ja sam nedavno bio u posjetu Srbiji, redovito idem tamo i imam osjećaj da se postiže napredak. Postoje određene teme pa i tema Kosova, o kojima se može razgovarati otvorenije nego prije, o kojima se može razgovarati na kontroverzan način. Postoje i srpski političari i srpski e, izdavači koji zauzimaju jasan stav i kažu da je Kosovo zauvijek izgubljeno. Drugi im proturječe, no jedna takva otvorena, slobodna rasprava bi bila još nezamisliva prije nekoliko godina. I utoliko iskreno smatram da postoje pozitivni razvoj, no postoje isto tako i razvoj koje je spomenuo upravo sada kolega Belder. Ja zapravo sam uložio dvije skupine amandmana. Prva skupina amandmana nastaje iz usporedbe kada sam pročitao izvješće o Kosovu gdje sam izvjestila u Sjeni i izvješće o Srbiji. Naravno, ta dva izvješća ne treba miješati i ja sam jasno za to da započnemo s pregovorima sa Srbijom, iako to nije popularno u mojoj državi i iako većina kolega u političkim strankama ne zauzima taj stav, ja sam za to. No jasno kažem da se moramo obhoditi kritički prema Srbiji kao i sa svim drugim državama. A formulacija u jednom izvješću i u drugom izvješću bi otprilike trebala biti jednaka, zato što bi, te, se trebali primjenjivati isto tako ista mjerila. Stoga je određen broj amandmana koje sam uložio vezan uz formulaciju. Prije svega što se tiče izvješća o Kosovu, da dakle e, iste stvari budu jednako ocijenjene, a odnose se na obje države. To se odnosi prije svega na pitanje manjina moramo reći da u sebi ne postoje samo Romi i da u Srbiji ne postoji samo pitanje Vojvodine, već postoji i Sanđak, Novi Pasak, postoji i dio regija Preševo. Upravo je u Preševu prošli tjedan došlo do vrlo zabrinjavajućeg incidenta gdje je jedna skupina napala školu. Kao osoba koja je već više puta posjetila Preševo, Moram vam reći da, da ste vidjeli pripadnike te oružane skupine. To nisu policajci kao u većini država koje poznajemo, to su doista oružane snage koje su u sposobnosti dubinski prestrašiti civilno samišlje i to je njihov, njihova svrha. Stoga smo sada na rubu jedne ozbiljne krize. Ja stoga smatram treba priznati napretke, da, ali treba isto tako spomenuti i kritične točke. I u tu svrhu sam uložio moje amandmane, no moram jasno reći to su konstruktivni amandmani i ja podržavam osnovnu liniju kolega Kacina. Hvala vam gospodine Posad, gospodin Plenković. Hvala lijepa Eduard na riječi, evo u kontekstu izvješća kolege Kacina nekoliko riječi o dojmovima sa našeg nedavnoga boravka u Beogradu kao delegacija e, za suradnju sa državama jugoistoka Europe. E, vrlo smo jasno mogli prepoznati koliko je predstojeće otvaranje pregovora o pristupanju Srbije u Europsku uniju važno za stabilnost Srbije, za ukupnu političku situaciju u Srbiji i za njenu perspektivu, a osobito kada je riječ o očekivanjima građana Srbije nakon svih zbivanja koja su se e, dogodila tijekom protekla dva desetljeća. Ono što mi se čini da je izuzetno važno da se nastavi provedba Sporazuma o normalizaciji sa Kosovom, a i u svjetlu ovih recentnih lokalnih izbora koji su održani 3. E, studenoga. E, metodologija pregovora koja je pred nama e, mora se baštiniti na iskustvima koja je prošla nedavno hrvatska ja smatram da će za uspjeh dinamike te nove tehnologije pregovora i temeljem novog pregovaračkog okvira e, pregovaranje o poglavljima koje se odnose na pravosuđe temeljna prava te pravdu slobodu i sigurnost biti od kapitalnog značaja uopće za proces proširenja a bit će važno i za konsolidaciju institucija u srbiji te da je njegovo otvaranje na početku naravno pod pretpostavkom ispunjavanja tih mjerila za otvaranje pa i mjerila kasnije ključno za e, kvalitetnu pripremu svih zemalja jugoistoka europe za članstvo u europskoj uniji. što se tiče gospodarske situacije tu smo vidjeli E, da e, srpska vlada nastoji e, aktualnu gospodarsku situaciju rješavati uz pomoć nekoliko uglednih stranih konzultanata da im pomogne na putu gospodarskog oporavka. Smatram da je dobro da je u izvješću Europske komisije u novoj strategiji za razliku od ranijih godina čitav niz mjera koje se na unutarnjem planu Europske unije rade trenutno već primijenjen na jedan malo drukčiji modificiran način i na zemlje koje sudjeluju u postupku proširenja i taj proces će sigurno pomoći i kada je riječ o ekonomskom upravljanju onim mehanizmima koje na razini Europske unije postoje u okviru europskog semestra. To sve treba pospješiti proces pripreme i proširenja. Naravno, kontekst regionalne suradnje je izuzetno važan za Srbiju i tu mislim odnose prije svega sa susjednim državama, E, važno je zbog procesa e, prihvaćanja svih zbivanja koja su se dogodila procesa pomirbe da Srbija napravi daljnje korake u pogledu pronalaženja nestalih osoba, tu osobito smatram za one koji su nestali tijekom agresije na Republiku Hrvatsku e, početkom 90. godina, tu su velika očekivanja, još uvijek je čitav niz ljudi koji ne znaju za svoje najbliže a mi smo nedavno imali i obljetnicu pada vukovara najvećega simbola stradanja hrvatske u domovinskom ratu i u tom smislu očekujemo e, korak naprijed i pritom je bitno da se nastavi suradnja u pogledu ratnih zločina posebice kada je riječ o suradnji između državnih odvjetništava o razmjeni informacija pa i o poduzimanju odgovarajućih aktivnosti za procesuiranje. E, također je bitno i daljnja zaštita prava manjina pritom mislim na respektiranje e, onih e, bilateralnih ugovora koji su već sklopljeni e, važno je da zaštita prava manjina bude na visokoj razini i u pogledu obrazovanja i u pogledu E, onoga što nazivamo zastupljenosti u predstavničkim tijelima bilo da je riječ o lokalnim regionalnim ili nacionalnim predstavničkim institucijama i nadam se da će e, temeljem iskustava drugih zemalja e, i u Srbiji biti urađeni napori za kvalitetno korištenje europskih fondova koji su jedan od najvažnijih elemenata za stjecanje potpore javnosti. Hvala lijepa Eduarde. Hvala vam. Nema nikakvih drugih zahtjeva od strane zastupnika za riječ i stoga ću zamoliti gospođu Miljan Miran iz komisije na njenom doprinosu. Hvala gospodine predsjedavajući. Složila bih se sa drugim zastupnicima u njihovim željama da zahvale gospodinu Kalcinu na nacrtu rezolucije koju smatramo vrlo dobrim i uravnoteženim i koji je u skladu sa onim što smo mi našli i objavili u našem izveću napretku e, u listopadu. Smatramo da je ova godina bila povijesna godina za Srbiju, ne samo zbog e, sporazuma sa Kosovom, već i zbog toga što je vlada uspjela stvarno ostvariti e, mnogo reforme te se okrenula suradnji i odnosima sa susjednim državama. To je ono što smo uzeli u obzir kao političke razvoje i na temelju toma, toga je komisija predložila početak pregovora. Prošli lipanj Europski parlament se s tim složio. Nakon toga smo već kako je gospodin Kalcin spomenuo, započeli screening na, sa poglavljama 23 i 24, te ćemo nastaviti sa bilateralnim sastancima u prosincu. Tu ćemo razgovarati o mnogom od ovih pitanja koje ste nas spomenuli. Pozdravljam ovu rezoluciju jer je vrlo ravnotežena, te s jedne strane stvarno priznaje napredak Srbije tamo gdje je napredak postignut, a s druge strane isto tako naglašava izazove koje leže pred Srbijom na putu prema članstvu. Vi ste ih sve, spomenuli, a dopustite samo da vam kažem gdje mi vidimo najveće izazove, vladavina prava, naravno sa reformom pravosuđa i borbom protiv korupcije organiziranog kriminala neovisnost ključnih institucija, sloboda medija, antidiskriminacija, zaštita manjine te poslovno okruženje. To će biti središnje teme naših pregovora, to će biti dug postupak gdje ćemo pratiti reforme u Srbiji na vrlo detaljan način sada kada smo krenuli u pregovore o pristupanju. Postoji još jedan izazov koji leži pred srpskom vladom, po našem mišljenju, a to će biti sposobnost da komuniciraju sa svojim građanima o tome kako će im koristi e, donijeti e, pristupanje Europske unije tijekom cijelog postupka. I u tom smislu pozdravljamo zajednički sastanak e, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji se održio ovaj mjesec to je vrlo dobar način na koji možemo stupiti u kontakt s parlamentom i sa civilnom, civilnim dušom budući da su oba ta dionika vrlo važna tijekom postupka pregovora. Sve o svemu mi pozdravljamo ovu rezoluciju. I samo kao odgovor na vaše pitanje, da se donese neka odluka da se održi međuvladina konferencija prije siječnja, onda će komisija naravno učiniti sve što je u njenoj mogućnosti kako bi prisustvovala tom sastanku. Hvala vam. Hvala vam, gospodine izvjestitelju. Zaključne primjedbe. Hvala voditelju izaslanstva, de facto predsjedavajućem odbora za vanjske poslove te izvjestitelju u Sjeni u ime europskih pučana. U svim tim poslovima ste se dokazali. Ovo je bilo vrlo plodonosno. U tom smo duhu pokušali stvoriti uravnoteženo izvješće za Srbiju i ja mislim da smo u tome i uspjeli kao što ste i svi naglasili. No, poteškoće su uvijek u detaljima, a vi ste spomenuli neke detalje. Moramo obratiti pažnju na sve te detalje. Gospodin Tenok je govorio o korupciji kao glavnom izazovu na Zapadnom Balkanu, ja se s njim slažem, te je posebice spomenuo tranziciju, to jest prijenos, to jest copy-paste, koji se tiče članka 359 koji više ne postoji, a koji je prebačen na članak 234. Problem nije zlouporaba ovlasti. Problem je zlouporaba članaka koje vrši vlada, ako želite to čuti, zapravo vlada je samo jedna izlika. To je nešto što bismo svi mi bez ikakvih poteškoća trebali nazvati takozvanom mafijom koje ucijenjuje poduzetnike i koji čini da je gospodarski život mnogo teži nego u bilo kojoj drugoj državi na Zapadnom Balkanu. Kako bi se borili protiv takve korupcije, potrebne su nam snažne osobnosti, kao što je gospodin Belder se malo prije požalio. Bez snažne političke volje, bez moći, bez koordinacije, to je nemoguća misija. Ja ne želim dati svoj blagoslov svemu što se tamo događa, već želim samo reći koliko je važno da se oni uhvate u koštac sa tim bitnim i duboko ukorenjenim problemima u Srbiji. S druge strane, dobrosusjedski odnosi, da, to je iznimno važno. Gospodin Tenok je govorio prije svega o Crnoj Gori, a ja želim reći da je Srbija odigrala i važnu ulogu u Bosni i Hercegovini i da je to bilo podnosnije nego prije kada su neki politički lideri se pokušavali predstaviti kao da su u vrlo dobrim odnosima sa bivšim premijerom, sa bivšom vladom i to je bila izlika da se ponašaju u potpunosti suprotno od onog što bi trebalo činiti europsku praksu. Gospodin Štir je spomenuo nestale osobe, da, mi i na tome polažemo e, pažnju, no ono što je bitno je naglasiti da je dijalog o nestalim osobama dijalog između Beograda i Prištine. To je ilustracija da se oni stvarno bore sa onim najtežim poglavljima u svojoj povesti i da stvaraju boju po, bolju budućnost ne samo za Beograd i Prištinu, već i za širu regiju. Gospodin Belder je ukazao na to da postoji e, ponovno oživljenje Miloševića u političkom životu u Srbiji, da postoje osobe koje se može smatrati kao nastavak praksi koje je imao gospodin Milošević u Srbiji. Ja bih rekao da to nije politički pravedno. Ja jednostavno smatram da su se sve političke stranke dubinski transformirale i da su doživjeli napredak i želim samo reći da je gospodin Dačić koji je sada predsjednik socijalističke strane da će se sastati po 20. put ovdje u Briselu 3. prosinca kada će se održati još jedan sastanak sa premijerom tačije. 20 sastanka u godinu dana to je postignuće koje stvarno treba priznati. Oni su letili četiri puta u New York i natrag na istom avionu i koristili su svo to vrijeme kako bi časkali i kako bi izbjegli sve probleme koje bi se mogli dogoditi pred vijećem sigurnosti, to su postignuća koje treba stalno ponavljati, a Catherine Ashton također treba spomenuti jer bez aktivnog sudjelovanja Europske komisije i vijeća tako nešto ne bi bilo moguće. Da, naravno, možemo špekulirati o tome imaju li oni samo predsjednika vlade ili imaju više predsjednika vlade u sjeni, to je jedno koji je dosta jak. Da, naravno, postoji jedna politička stranka koja je vrlo snažna i koja postaje sve snažnija činjenica da je došlo do promjene u sastavu vlade prije nekoliko mjeseci je isto tako nešto što pokazuje da je očito da se približavaju parlamentarni izbori. To će se dogoditi vrlo uskoro. Ne želim govoriti u njihovo ime, ali bit će prijevremeni izbori u Srbiji. To je očigledno, ne možemo e, biti slijepi i moramo se suočiti s tom činjenicom. Gospodin Poselt je govorio o manjinama i prije svega je spomenuo situaciju na jugu Srbije. Da, naravno, Srbija ima žandare i to je jedna od tema o kojoj možemo daslati jasan signal. No mislim da, je, da će dijalog između Beograda i Prištine donijeti pozitivne posljedice na sjeveru Kosova za Srbe te na jugu Srbije za Albance s druge strane. To je ono što predstoji kao izazov u budućnosti i moramo jednostavno pratiti te razvoje tijekom sljedeće godine. Kao zaključak, naravno da uvijek postoji zabrinutosti oko toga što se događa u Srbiji i jesu li Jesu li e, promjene dosta velike, dosta vidljive, je, li to očigledno, ali ono što treba je organizirati tu konferenciju što prije e, moguće i otvoriti sljedeća poglavlja i zatim će Europska komisija u pregovaračkom postupku biti u sposobnosti osvrnuti se na sva osjetljiva pitanja te ćemo imati veći manevarski prostor kako bismo utjecali na njihov razvoj u smjeru pozitivnih napreda, te ćemo s druge strane moći kritizirati njihovo odstupanje od smjernica koje, koje smo htjeli vidjeti. Kao zaključak, ja smatram da ćemo postići dogovor o kompromisnim amandmanima. 5. prosinca ćemo glasovati o tome i to će biti dobar trenutak kako bismo poslali poruku vijeću i ukazali na njihovu odgovornost kada se radi o tome hoće li oni sazvati tu konferenciju. Mislim da je bolje prije nego kasnije, a ja se zalažem za to da to bude već u prosincu ove godine. Hvala. Ovime završavamo raspravu o točki broj šest i sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvještaj o napretku u bivšoj e, Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Dajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Halitu. Da, dosta neuobičajeno. Izgleda da e, se zaista držimo rasprave, čak smo malo i uranili to je dosta neobičajeno zadovoljstvo da budemo na vrijeme na ovom našem odboru i da tako brzo prolazimo kroz ove teme. Već treći puta imam čast i privilegiju da e, budem izvjestitelj i da podnosim izvješće o ovoj zemlji. Veoma mi je drago da mogu reći da je to, to stvarno mogu reći da je to predivna zemlja, ja, oni zaista žele biti u Europskoj uniji, ja bih htio da ih tu vidim, imaju velike probleme koje će morati riješiti, ali su zaista se angažirali da to učine i moje izvješće koje sam se činio ove godine to odražava. Usprko svim problemima, svoj kritici, svim izazovima, mislim da će opet, opet ćemo imati prvu rečenicu u prvoj točci će stajati da trebamo podržati preporuku e, Europske komisije da se odredi datum za početak pregovora o pristupu Europskoj uniji. Nadam se, kao što je bilo i prošle godine, da ćemo e, da će to ostati neizmijenjeno zato što je to najjači signal koji možemo dati Europskom vijeću koji odražava kamo želimo ići. Kao drugo, e, Velik dio ovoga se može i izmijeniti dok ne dođemo na plenarnu sjednicu, ali htjeli bismo poslati veoma snažnu poruku Europskom vijeću koji je naš stav. E, htio bih im reći da opasnost e, toga da Makedonija se e, vrati, da ponovno klizne e, tamo gdje je prije bila je veoma velika, ovo je bila teška godina. Možemo reći da je ovo zapravo jedna izgubljena godina, no ako se sjetimo toga što je vijeće reklo u svojim zaključcima iz prosinca 2012. citiram u stavku 2 dakle uglavnom dijeli stav komisije i očekuje moguću odluku da se otvore pregovori o pristupu tijekom sljedećeg predsjedavanja i uzimak znanju da će komisija e, poduzeti potrebne pripremne mjere. Dakle, to su prošle godine u prosincu rekli, a ja ih pozivam da u najmanjem, u najmanjem slučaju da e, ne odu korak natrag e, u prosincu ove godine i pridružujem se povjereniku Fuleu, Sjećamo se što je on rekao kada je ove godine predstavljao izvješće o napretku, e, kad je rekao da on, e, ono što brine ljude na vijeću i drugdje vezano za Makedoniju, zbog čega ih tek treba nagovoriti da odrede taj datum, da najbolji način da se to riješi je da se pokrenu pregovoru i da se otvori e, da se otvori pregovori o poglavljima 23 i 24, dakle pravosuđe i temeljna prava i na taj način će se postići napredak koji će omogućiti da se riješe upravo oni problemi zbog koje su neki veoma kritični prema toj zemlji, tako da to potpuno podržavam. Zatim e, dolazimo do problema imena i tu još jedanput e, moram reći da imam taj horizontalni amandman za cijeli tekst gdje se samo jedno spominje bivša Jugoslavijska republika Makedonija i u tekstu se spominje i pridjev makedonski i tu se onda sve drugi, tu se svugdje se drugdje dakle zamjenjuju e, riječi kao što su ona, zemlja i tako dalje. Zašto? To zato da naše izvješće u Europskom parlamentu eh, se pretvori u bojno polje gdje će se strane boriti oko imena. Eh, tako da molim vas eh, za vašu podršku. Što se tiče pitanja imena, ja pozivam da se postigne napredak u svom izvješću, ali idem i korak dalje Slažem se s komisijom da e, činjenica da nije postignut napredak e, na planu pristupa zemlje e, utječe negativno na kredibilitet nastojanja Europske unije da postigne proširenje i činjenica da već 20 godina se nije postiglo ništa na planu pregovora o imenu u Ujedinjenim narodima zaista baca sjenu na kredibilitet tog cijelog postupka još dvije stvari vezano za ime. Kao prvo, naši grčki prijatelji e, preuzimaju predsjedavanje Europskom unijom i početkom sljedeće godine, šest mjeseci će predsjedavati. Razgovarao sam s njima privatno i znam da je i povjerenik to isto učinio. Ne želim e, da sada kažem da ima razloga za lažni optimizam e, zato što je to jedna veoma teška tema, ali nadam se da će za vrijeme grčkog predsjedavanja Europskoj unijom oni ipak e, potvrditi e, svoju odlučnost da pomognu zemljama regije i da će na taj način ćemo svi moći postvariti napredak. Imamo i jednog predstavnika albanske manjine koji je u vladi, posjetio nas je tu u Briselu i e, to je također e, dio tih nastojanja da se postigne napredak na tome. U svom izvješću ove godine sam to uključio, znači zabrinutost da što se tiče albanske manjine, ako se ne riješi e, taj to pred taj problem e, imena ako se ne e, osigura budućnost zemlje u euroatlantskim integracijama kada oni pogledaju što je postignuto, kakav je napredak postignuti kada vide da Albanija ove godine u izvješću o napretku ocijenjena veoma pozitivno, da je postignut velik napredak i ako vide da u njihovoj zemlji taj napredak nije postignut, mislim da bi to moglo loše utjecati na politički stabilnost zemlje. Jako pažljivo biram riječi i nadam se da ćete svi čuti što sam rekao i da ćete to shvatiti na odgovarajući način. Svake godine pokušavam e, na neki način unijeti neku inovaciju, ne samo komentirati događaje i različite dokumente, dakle da stvari krenu naprijed. Tu imamo dvije inovacije na koje bih vam htio ukazati. Sada im ih prvi puta predstavljam prošle godine sam govorio u rezoluciji o riječi cijena neproširenja. Sada bih htio ići još i dalje. Tako da pozivam vladu zemlje i komisiju da nam daju jednu kvantitativnu analizu socijalne, političke i ekonomske cijene do koje će doći ako zemlja ne ostvari napredak na pristupu prema Europskoj uniji, znači cijena ne samo po zemlju, nego po cijelu regiju i po Europsku uniju. Nadam se da će se, se to na pozitivan način ostvariti i e, potpredsjednik vlade će vjerojatno se tome priključiti. Druga stvar koju sam uključio u svoj nacrt izvješća je preporuka da ova zemlja od strane komisije dobije ocjenu da ima e, funkcionirajuću tržišno gospodarstvo. E, to će dobro utjecati na ulaganja koja sada su u dosta lošoj situaciji kao i u ostatku zemalja u regiji, ali napredak koji su ostvarili na uspostavi tržišnog gospodarstva je zaista e, zapanjujuć i mislim da bismo to trebali zaista na neki način prepoznati i dati im taj status. Gospodine predsjedavajući, rekao sam već e, da smo već smo razgovarali o događajima nakon 24.12. prošle godine. Tako da to je tema o kojoj bismo i sada trebali e, govoriti. Tijekom godine e, imali smo dosta oštre izjave o tome što se dogodilo tog datuma nakon što sam saslušao strane i sudionike, ja sam službeno e, dao izjavu i rekao sam da ono što se dogodilo tog datuma i oko tog dana e, dovodi u pitanje demokratske legitimitete zemlje. I jasno mi je kako je ozbiljan i težak, e, teška takva izjava. To je i istina i ljudi mogu reći da sam premekan, e, preslab na tu zemlju, ali eto, ja sam službeno dao jednu takvu izjavu. Ali ono što smo vidjeli prvog ožujka, moj kolega Buzek i ja e, zamoljeni smo da e, postignemo posredujemo o postizanju sporazuma između dvije strane od strane Europske komisije i mi smo uspjeli. E, nismo misli, ja nisam mislio da ćemo biti uspješni, i izrazio sam e, ponos i zadovoljstvo e, nad ulogom koju u tome odigrao e, parlament, ali trebamo pohvaliti i same strane, zato što je njima bilo veoma teško postići taj sporazum. No ono što se nakon toga dogodilo, znači pokrenuta je istraga koja je mogla isto tako propasti, ali s velikim problemima ipak je postignut jedan konsenzus nekoliko mjeseci nakon pokretanja tog, e, to istraživanja, istrage. E, stručnjak e, Europske komisije je pomogao stranama u tom procesu i on je zaista obavio odličan posao i nadam se da će nastaviti. A sada su se strane u zemlji obvezale da će potpisati sporazum um, u kojem će euroatlantska integracija postati glavni prioritet. U mom nacrtu izvješća uh, naglašavam da hoću i pozivam da se taj sporazum u potpunosti uh, primijeni, odnosno provede, uh, znači taj sporazum o pridruživanju. Da li to znači da oni ne trebaju primijeniti, odnosno provesti svaki dio toga? Da li to hoću reći ne? nego e, prvi prosinca je prvi rok e, i i zaista sam uvjeren da nije moguće da se sve preporuke na vrijeme provedu i ja bih onda e, htio da Makedonija pokaže vijeću da su na putu pune provedbe. I onda da nastave a sada bih e, čuo, e, rado čuo komentare moj kolega, ali imamo cijeli niz aspekata ovog izvješća. Neki se ponavljaju i u prethodnim izvješćima. E, govorim o tri sastanka između bugarskog predsjednika vlade i predsjednika vlade Makedonije tijekom proteklih devet mjeseci u dobrom duhu suradnje i e, nadam se da će moji kolege mi pomoći da na adekvatan način odrazimo ono što vas brine e, vezano za ovu zemlju, ali i e, napredak koji je postignut, sve preporuke OSS-a, ODHR-a i različitih drugih međunarodnih organizacija trebaju biti odraženi i bit će odraženi i mislim da e, neke stvari su krenule krivim e, smjerom. E, također integrirano obrazovanje je malo problematično. Neki moji kolege iz odbora imaju i neke druge stvari koje ih brinu. Što se tiče slobode medija i slobode izražavanja, Mm, nisam htio preći e, crtu, nisam htio neprikladne komentare e, davati, ali ipak sam im vrlo jasno dao do znanja da postoji zabrinutost oko toga i također potreba da se postigne daljnji napredak na planu neselektivnosti u borbi protiv e, korupcije i e, provođenju presuda Europskog suda za ljudska prava. Kad sam posjetio centar za osobe LGBT orijentaciju u Skopju, e, evo, e, stvarno zbog toga sam i uključio ovaj vrlo jasan stavak o to potrebi da se spriječi nasilje protiv osoba LGBT i orijentacije i bio je tamo i jedan okrugli stol e, sa organizacijama civilnog društva, dvije e, zaklade njemačke, Konrad Adenauer i Friedrich Ebert, oni su mi pomogli, te dvije zaklade su mi pomogle da e, dobijem pune informacije i cijeli niz preporuka koje smo im prenijeli tijekom prošle godine smo ponovili i ove i Tu imamo također i program za mm, korištenje sredstava iz IPA 2. E, znači dio tih sredstava svakako treba ići i nedržavnim e, akterima kako bi se osiguralo pluralističko i objektivno civilno društvo. Još jedna zadnja stvar Imamo i zasebni izvještaj vezan za pitanje liberalizacije viznog režima. U, e, sam sa Tanjom Fajon i zbog toga sam stavio e, dvije, dva redka tu vezano za to, znači da bi za zemlju bilo veoma važno da se liberalizira vizni režim. E, nadam se da je ovo jedan fer i sveobuhvatno izvješće i rado ću vas saslušati. Zahvaljujem vam na pozornosti što ste mi omogućili da i ove godine predstavim ovo izvješće. Da, evo, sada govorim kao e, izvjestitelj sjeni Pučana o Makedoniji. Kao prvo želim reći da zaista cijenim e, rad gospodina haveta i e, njegov angažman na postizanju e, Makedon, pristupa Makedonije Evropskoj uniji. E, imamo nekoliko snažnih poruka koje želimo prenijeti ovim izvješćem. Slažem se sa ovim smjerom u kojem ide ovo izvješće. Također se slažem da bi trebalo odrediti datum za početak pregovora o pristupu Makedoniju bez odlaganja. Nadalje dijelim frustraciju koja je posljedica toga što se tokom protekle četiri godine stalno ponavlja jedna te ista poruka. Ovo izvješće će sigurno potaknuti debatu i izvan ovog odbora. Vjerujem da takva debata je potrebna kako bi stvari se pokrenule s mrtve točke. Preporuke od prošle godine strane komisije su već e, obuhvaćale ideju da se pokrene pregovori o pristupu koji bi također doprinijeli stvaranju uvjeta da se riješi problem imena i da se poboljšaju dobrosusjedski odnosi. Ta ideja je već predložena i ove godine i mislim da e, uzimanje u obzir e, ograničenog napretka u okviru Ujedinjenih e, naroda bi trebalo dovesti u pitanje. Mislim da bi parlament trebao učiniti sve što može da se riješi taj problem. Veoma je važno da imamo na umu da sa integracijom Makedonije testiramo granice kredibiliteta e, proširenja Europske unije na regiju i e, treba ukazati na e, cijenu i rizike koraka natrag za ovu zemlju. Već su se pojavili neki signali kad smo vidjeli političku krizu početkom ove godine. To je riješeno zahvaljujući e, povjereniku Fuleu, gospodinu Hovetu i gospodinu e, Buziku iz parlamenta koji su radili na tome. No to je pokazalo kako je krhka politička situacija u zemlji, kako može postati još i krhkija. Moramo to imati na umu i dati konstruktivan doprinos razvoju zemlje. Slažem se s time da treba naglasiti važnost e, provedbe preporuka e, istražne komisije parlamenta i da se nastavi politički dijalog između stranke na vlasti i oporbe. To je posebno važno vezano za pitanja koja se odnose na pristup e, Europskoj uniji koja je strateški prioritet zemlje. Slažem se sa kritičkim tonovima u izvješću, posebno što se tiče slobode izražavanja. Nadalje, pravna država, odnosno vladavina prava i problemi vezani za organizirani kriminal i korupciju trebaju se nastaviti suzbijati. Također mislim da se treba posvetiti više pozornosti provedbi postojećih eh, pravnih propisa i političkih okvira, posebno onih koji su dogovoreni u okviru dijaloga na visokom nivou. Još jednom zahvaljujem gospodinu Havetu i radujem se nastavku naše suradnje. Hvala gospodine predsjedavajući. Uh, ja sam zatražio, nisam zatražio riječ, ali drago mi je što sam je dobio u ime kluba zastupnika konzervativaca i reformista. Čestitam kolegi Howetu. Mi dolazimo iz različitih političkih opcija u Velikoj Britaniji, ali u ovom slučaju se u potpunosti slažemo kada je riječ o davanju potpore makedonskom putu prema članstvu u EU. Ja se sastajem i sa ministrom vanjskih poslova u Briselu uskoro. Bio sam nekoliko puta u posjetu toj zemlji i shvaćam frustraciju makedonske vlade zbog blokade u odnosu na njihova nastojanja da pokrenu pregovore. Oni su gotovo već deset godina kandidatkinja, a Grčka stalno stavlja veto kada je riječ o otvaranju pregovora i to samo zbog imena zemlje, što je potpuno nerazumljivo za bilo koga tko ne dolazi iz, Grčke. Ja sam eh, pročitao izvješće, ono je odmjereno. Čestita na ostvarenom napretku. Kolega Posel je postavio pitanje, odnosno iznio je komentar o tome da bi Makedoniju trebalo spomenuti u kontekstu Albanije. Bivši predsjednik vlade Beriša u Tetovu iznio je neke komentare koji su bili destabilizirajući na regiju, no na svu sreću to e, sada više nije tako akutno i nema više takvih komentara a glavne stranke u makedonskom parlamentu također se dobro slažu i mislim da je postignut konsenzus kada je riječ o euroatlantskim stremljenjima Makedonije. Dakle, ne radi se samo o procesu integracija u Europsku uniju, nego i NATO savez Makedonija osjeća frustracije što ne napreduje ni u tom području opet zbog e, imena. I nadam se da će vijeće kolektivno izvršiti pritisak na Grčku i Makedoniju kako bi se došlo do uzemno prihvatljivog rješenja. Čuju se različita rješenja za ime. Naravno treba doći do rješenja koje će biti prihvatljivo jednoj i drugoj strani svi se nadaju da će se pronaći neko čarobno rješenje koje će biti prihvatljivo jednoj i drugoj strani, da to onda bude stavljeno na referendum u Makedoniji. Ja bih htio čestitati vladi na reformama koje provodi i nadam se da ćemo ove godine čuti nešto drugo kada je riječ o perspektivi Makedonije u kontekstu otvaranja pregovora. Hvala. part in a firearm debate without Greek participation. Naravno, sudjelovanje Grčke je bitno. Gospodin Štir. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, ja bih pozdravio kolegu Hovita na jedno balansirano, uravnoteženo izvješće o Makedoniji. E, prvenstveno bih pozdravio prvu točku, prvi članak u kojemu se poziva vijeće da konačno odredi datum za otvaranja pregovora sa makedonijom ali naravno i druge točke koje su u ovom izvješću od borbe protiv korupcije potrebno da se učvrsti vladavina prava naravno da se otvori pitanje i medijskih sloboda e, mislim da bi možda trebalo negdje još i dodati jače ovaj, e, neku rečenicu o potrebi zaštite stranih ulaganja i transparentnost u tome pogotovo kad su javni natječaji. E, ne bih se složio sa izvjestiteljem o potrebi da se u članku 23 komentira kakav je makedonski ili kako je donesen makedonski zakon o prekidu trudnoće nismo to činili s drugim zemljama to nije nadležnost europske unije pa čini mi se da možda nije ovaj, mjesto u ovoj e, rezoluciji da o tome govorimo. međutim sve ove točke E, na koje možemo gledati na različite načine doista e, neće biti toliko u fokusu ukoliko makedonija ne otvori pregovore i zato ova prva točka je najglavnija a to je još jedanput poziv vijeću da prekine tu blokadu koju je grčka nametnula makedoniji i da se konačno otvore pristupni pregovori. hvala. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kao što su i prethodni govornici spomenuli, htio bih čestitati izvjestitelju. E, on je uistinu uložio velik trud u ovo izvješće. Posjetio je zemlju više navrata, poveo je dijalog i nastao je pomoći No htio bih reći sljedeće. Nekako sam sudjelovao u nekolicini rasprava o ovom izvješću sa kolegama iz Makedonije. Moram reći da je to neka vrsta dežavija. Obično kada se usvoji rezolucija dođe do reakcije u Makedoniji. Vlada kaže da zaslužujemo da se pokrenu pregovor. Problem je s imenom. To nije naša krivica, mi dajemo sve od sebe i tako dalje i tako se odvija politički život. Naravno to se kritizira u izvješću i na tome čestitam izvjestitelju. Ali uobičajena reakcija u Makedoniji je da oni to zaslužuju, ali zbog imena stvari ne idu naprijed. I mislim da je u tome upravo izazov e, koji trebamo riješiti. Pokušao sam to u više navrata objasniti i zanimljivo je da se nitko od kolega iz Grčke nije javio za riječ. Međutim, kada je pitanje, kada se pojavi pitanje imena, nikome nije jasno kako e, samo jedna riječ, jedno, jedan naziv može blokirati čitav proces ali ja bih htio da se postavi drugačije pitanje. Zašto se ova vlada već niz godina drži nacionalističkog programa nakon što smo vidjeli što se dogodilo u središtu Skopja sa spomenicima 2014. Skopje 2014. Mm, to koliko se manipulira povješću susjednih zemalja, da krenemo od antičke Grčke preko srednjovjekovne povijesti i suvremene povijesti Bugarske i to je nešto što se događa punom snagom i mi nastojimo biti kritični, pitati zašto se procesuiraju Bugari koji se deklariraju Bugarima. Međutim, to ne dovodi do promjena. E, dakle, reći ću vam što stoji za toga. Prošle godine nitko nije ukazao prstom na našu vladu zbog blokiranja pregovora, ali sada, sada imamo novu vladu, ali isti su u oporbi. I tu se postavljaju neki vrlo jednostavni neki uvjeti koje bi makedonska strana vrlo lako mogla ispuniti. Tri puta su održani sastanci, međutim na tim sastancima makedonska strana nastavlja simulirati dijalog. To je simulacija sastanaka, ništa se zapravo ne događa. Daću vam jednostavan primjer kada se govori o povijesnim zbivanjima, o povijesnim ličnostima, naša je oporba bila vrlo konstruktivna i rekli su u redu, pustimo to, možemo zajedno slaviti e, te povijesne događaje i ličnosti. Međutim, makedonci to odbijaju. Oni ne žele da se da mi to zajedno slavimo. Dakle, tko onda ima konstruktivan pristup u tom procesu? I to je osnovno pitanje. Bez obzira na to hoće li se pregovori pokrenuti ili ne, e, mi smo se susreli već toliko puta. Možemo se sastati još ne znam koliko puta, ali mi osjećamo da u ovoj vladi nema želje za postizanjem kompromisa. Što se tiče naziva države, to prepuštam Grcima, neka oni e, iznesu komentare o tome, ali ovo nacionalističko e, stajalište je nešto što se stalno provlači. Ljudi koji su izgradili svoju reputaciju na antibugarskom e, sentimentu u posljednjih posljednjih godina još uvijek su dominantna politička snaga u Makedoniji i oni koji su izgradili imidž nove države Naravno, oni imaju pravo izgraditi eh, svoju državu, ali zašto to graditi na antibugarskim osjećaju? I to je problem s kojim se mi suočavamo u odnosu na našu javnost. Eh, kod nas je došlo do smjene vlasti, ali te se stvari ne mijenjaju. To bi moglo stvari dodatno zakomplicirati u budućnosti. Zato kažem da bismo trebali dakle nastaviti raditi na tome jer e, između Bugara i Makedonaca, među građanima nema problema. Problem je na najvišoj političkoj razini gdje se stalno zapravo potiču takvi osjećaj i stvaraju se problemi na nacionalističkoj osnovi. Ja ću nastojati govoriti vrlo kratko, kraće nego što mislite. I to iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je da je stajalište kolege Kirilova u potpunosti isto kao i moje. Dakle, u potpunosti nam se podudaraju stavovi, ali ću dodati samo nekoliko značajnih detalja. Usput budi rečeno da je Albanija ovdje ne bi vas iznenadilo da su Grci, Bugari, Albanci, a možda čak i, i, i Srbi, da bi se njihova stajališta bila suglasna kada je riječ o Makedoniji. E, Srbi imaju problema sa pravoslavnom crkom u Skopju, Albanci sa povješću, kada je riječ o Grcima problem se pojavljuje sa imenom, a i Bugari imaju nekih problema. I postavlja se pitanje zašto se to događa na tom dijelu Balkanskog poluotoka. Zato što se tu moramo nositi sa situacijom u kojoj imamo jednu vrlo mladu državu, mladu naciju. Dakle, i država i nacija su stvoreni u osmom mjesecu 2004. Dakle, kako e, dati podršku naporima makedonskog društva? Da oni zaslužuju naše znanje i našu potporu da bi se mogli pripremiti za pristupanje Europskoj uniji. No, mi moramo biti ustrajni u savjetima koje ćemo im dati, a to je, kao prvo, budite racionalni i ne provocirajte susjede. Ta ideja da treba početi sa otvaranjem poglavlja, posebno poglavlja 24 i 23. Dakle, tu se postavlja pitanje kako možemo biti sigurni da će oni tijekom pregovora ispuniti zahtjeve iz eh, tih poglavlja ako nisu u stanju ispuniti čak niti zahtjeve iz prethodnih izvješća i rezolucija. Jedan od stavaka tih tekstova kaže da oni moraju poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi sudjelovali u zajedničkom obilježavanju zajedničkih povijesnih događaja. Oni su bili pozvani na svom teritoriju u listopadu bila jedna skupina Bugara, skupina Makedonaca Dakle, to je bila obljetnica ustanka u Ohridu protiv srpske okupacije iz 1913. Koja je bila reakcija iz Skopja? Bojkot. Nekoliko dana kasnije e, Makedonska akademija znanosti je organizirala alternativni seminar. Ako oni nastave e, ići tim putem, očito je da neće ispuniti obveze koje su preuzeli u odnosu na parlament, a govorim o preporukama iz već usvojenih rezolucija. Dakle, govorim o dijelovima e, teksta iz tih usvojenih rezolucija. I zato mislim da u otvaranju pregovora ne možemo očekivati da će ispuniti sve zahtjeve koje pred njih postavlja Europski parlament. U 15. paragrafu e, može se vidjeti što se kaže o registru, matičnom registru. Ne znam da li se radi o nečemu što bi trebalo zamijeniti popis e, stanovnika, hoćemo li ukinuti popisivanje stanovništva i osloniti se na registraciju građana hoće li to biti u općini ili u policiji, u redu. Recimo da je to tako, recimo da je nemoguće organizirati popis stanovništva u Makedoniji. Recimo da je to iz financijskih razloga, da budemo diplomati. Ali recimo da taj sustav registracije ne funkcionira. Mislim da moramo biti, da moramo ustrajati. Hvala. Ne znam gospodine predsjedavajući zašto to mislite. Ja stvarno mislim da bismo trebali prestati tako govoriti o Makedoniji. Svaka država ima svoje napretke, svoje probleme. Makedonija je postigla znatne napretke, na primjer ima najbolji zakon o manjinama na cijelom prostoru Balkana i to je jedan od razloga zbog kojih je Makedonija bila prva država u toj cijeloj regiji koji je dobila status država kandidatkinje. To su odlučili vijeće i parlament. Utoliko to ne može ovisiti o Utoliko se ne radi o tom razlogu zašto pregovori nisu otvoreni, nego se radi o sporu oko imena. To znaju svi, to zna vijeće, to zna komisija, to zna parlament. Parlament već više godina za redom intenzivno traži da se započnu pregovori. Ja jasno kažem, ako vijeće u prosincu ne započne s pregovorima, ali započne pregovore sa Srbijom, onda će to pojačati utisak na prostoru Balkana da Europska unija nije zajednica prava s objektivnim kriterijima, već proizvoljna zajednica u kojoj jedna strana koja blokira može progurati svoje stajalište, bilo to stajalište utemeljeno ili ne. I to je ta opasna poruka na ovom slučaju Makedonije. Naravno da moramo paziti na kriterije, no kriteriji kriterije Makedonija bolje ispunjava nego neke druge države o kojima danas razgovaramo i u kojima e, ovdje vodimo raspravu i moram reći da je to jednostavno skandalozno kako se obhodimo s ovom zemljom, te sam jako zabrinut zbog destabilizacije. Kolega Kirilov, stvarno ste nevjerojatno cinični kada kažete da je bugarska vlada naravno složna s time i da će to primiti na znanje, to je potpunosti netočno. Radi se jednostavno o proizvoljnosti, kako ono što se tiče Europske unije, tako i ono što se tiče NATO pakta. I dvije kratke završne primjedbe. Kao i gospodin Štir, ja isto tako smatram da ova tema prekida trudnoće ne spada u izvješće jer nije pod nadležnosti Europske unije, kao drugo, povijesna pitanja se ne mogu riješiti na taj način. Na primjer, Češka republika, žao mi je što kolega Rovček nije više ovdje, je tijekom postupka pregovaranja ustanovilo razna razni prosvjedi pod penišem e, su e, mnogobrojne obitelji doživjeli progon, među ostalim i pripadnici moje obitelji. Danas imamo otvoren razgovor o e, tim događajima, ali to je moguće samo ako surađujemo u dobrosusjedskim u dobrosudskom duhu i to je nešto za što se ja zalažem. Zatim isto tako politika vanjskih odnosa Makedonije je iznimno kooperativna samo želim podsjetiti na jednu inicijativu predsjednika Ivanova gdje su se predsjednici Albanije, Kosova, Crne Gore i Makedonije nalazili na, na, na modelu višegrad država. Ja smatram da ne možemo na ovaj način se obhoditi s tom temom, e, na taj način na koji su se osvrnuli nekoliko kolega u zadnjim javljenima za riječ. Hvala. Hvala vam lijepa. Ovo je priča bez kraja, no onaj tko je u zajednici ima veći utjecaj od onih koji su izvan zajednice i što imamo veće konflikte sa tim zemljama izvan. Dakle, prije smo raspravljali o tim stvarima sa Grčkom, između Grčke i Bugarske, zatim ćemo uskoro razgovarati i o pojedinim problemima u vezi Albanije. To je, nažalost, situacija u kojoj se nalazimo moramo izreći neke, neke teme. Zamolit ću sljedećeg govornika da bude kratki, a prije toga ću pročitati jednu kratku točku. To su pitanja prava manjina. Kao što je i kolega Posad dobro rekao, to su sporazumi koji su dobri, no postavljam svi pitanja vezanih uz provedbu u praksi. Ako se promijeni odnos u stanovništvu dvije trećine, nas promijene trećine, Albanaca, onda bismo možda tu trebali jasnije naznačiti o čemu govorimo, jer malo ovdje to pokušavamo prikriti. A, pitam se isto tako kako će se odvijati e, identitet stanovnika na Albaniji kako će to imati posljedice na ono, na onu jednu trećinu stanovnika koji su u manjini i koji se ne identificiraju sa većinom. To je važno pitanje za tu zemlju na koju moramo naći odgovor. Kolega imate riječ. Hvala, ja ću se držati svoje tri minute. Drago mi je da smo imali tako cjelovitu raspravu. Zahvaljujem kolegi Kukanu na suradnji kako na osobnoj razini tako i na suradnji naših klubova zastupnika. Mislim da je to uistinu dalo značajan doprinos. Nisam komentirao na ono što je rekao povjerenik Fule vezano uz ime, ali slažem se s onime što je rečeno i to ću staviti to ću primiti na znanje. Vi ste koristili riječi poput mene, kao što je vjerodostojnost, korak unazad i tako dalje. Dakle, mislim da to upućuje jasnu poruku o tome što misli parlament. Kolega Tanok, e, ja inače ne pušim, međutim slažem se s vama da nas dijeli samo tanki listić za e, cigarete, da se tako metaforički izrazim. Što se tiče imena, ja shvaćam da postoje ukorinjena stajališta i da nam to priječi put naprijed. Međutim, mislim da je isto tako na nama da izvršimo pritisak na strane da postignu sporazum i da shvate vlastite emocije. I oba komentara su se ticala stavka 24. E, o reproduktivnom zdravlju. Ja sam pazio u nacrtu izvješća da ne komentiram je li zakon pozitivan ili ne. Shvaćam da to nije ovlastima parlamenta i možete primijetiti da je moja formulacija vrlo oprezna. Ja sam to primijenio kao primjer da se moraju primjenjivati konvencije, parlamentarne konvencije i to je primjer na koji način treba osnažiti parlamentarnu demokraciju u tom smislu. I možda vi smatrate da e, formulacija nije dobra. Ako želite zajedno sa mnom raditi na poboljšanju formulacije, to u svakom slučaju pozdravljam. Zahvaljujem i kolegi Kirilovu i slažem se s vama e, vezano uz ono što ste rekli o kontaktu među ljudima izravnom kontaktu. Mislim da moram reći da vlada ne upućujete komentare meni niti zajedničkom parlamentarnom odboru. Mi smo detaljno razgovarali o tome. Što se tiče Ja se slažem da provokativne radnje nisu nešto što nam pomaže u radu i to sam spomenuo s ugovornicima, a isto tako i prijateljima i kolegama ovdje u parlamentu. Rekao bih ipak e, kada je riječ e, o ostvarenom napretku i mojim komentarima na sastancima da to odražava ono što mi je rekao meni e, veleposlanik, bugarski veleposlanik. Postoji razlika između vlade dakle i bugarske vlade o tome koje bi povijesne datume trebalo zajednički obilježavati i ja apeliram na prijatelje iz Bugarske kao i na vladu da pronađu neke povijesne datume i da se na tome radi iz godine u godinu. Naravno da želim da se tu ostvari nekakav pomak. Rekao sam kolegama iz Bugarske da smo prošle godine imali velik broj bugarskih amandmana. To je bilo neproporcionalno temi izvješća i nadam se da možemo surađivati kako bi amandmani bili razmjerni i kako bi bili sastavljeni na konstruktivnom jeziku, da bi formulacija bila konstruktivna. Naravno, ja e, sam Eh, na raspolaganju da o tome razgovaramo u četiri oka. Um, eh, Što se tiče apela u rezoluciji, ne znam je li ih lako provesti u djelo ili ne, ja sam eh, tražio i neke kompleksne stvari od njih. I kolega Posad, slažem se s vašim komentarem o tim stvarima koje izgledaju arbitrarne, a kolega Brok, odnosno gospodine predsjedavajući, vi se sigurno sjećate iz mojih prethodnih izvješća jednog e, primjera e, integriranog obrazovanja, školstva, isto tako i činjenicu da treba provoditi ohridski sporazum, da za to trebaju postojati do, dostatni resursi. U amandmanima ću dodati neke stvari koje se tiču druge faze ohridskog sporazuma i očekivanjima vezano uz reviziju i vezano uz preporuke. E, dakle, slažem se s vama vezano uz tu temu i kada dovršimo tekst, mislim da će se to e, naći i u tekstu i u potpunosti podržavam komentare koje ste iznijeli u izlaganju. Hvala e, svim kolegama koji su surađivali sa mnom na izradi ovog izvješća. Hvala vam lijepa. 10. prosinac u 18 sati je rok i ako su svi složni s time, zatvaram današnju sjednicu. što se ovoga tiče, drago mi je što možemo sada preći na sljedeću točku dnevnog reda, što, te posebite što mogu pozdraviti ovdje povjerenicu Georgijevu. Drago mi je što možemo održati ovaj sastanak zajedno sa predstavnicima iz odbora za razvoj. Ovdje je kolegica Eva Žoli koja će zajedno sa mnom voditi ovaj sastanak. Znamo, gospođo Georgijeva, da ste vi, što se tiče međunarodne komunikacije i humanitarne pomoći, te odgovore na krizu, posebice posvećeni, te da trenutno imate puno posla. Imamo ciklone, imamo situaciju na Filipinama, imamo situaciju u Siriji, masivnu krizu u Apečkoj republici, da samo se osvrne na neke teme i onda postaje posebice jasno Imamo sada i 140 tisuća E, mrtvih osoba već u Siriji, imamo i broj e, koliko je izbjeglica izvan Sirije, koliko je osoba trenutno u bijegu unutar Sirije, a da nema e, koridora za humanitarnu pomoć. I stoga se ovdje govori o našem, našoj važnosti, našem utjecaju, ali i o novcu. I stoga sam vam zahvalan što ćete nam sada prikazati te probleme da nam možete reći gdje vidite određene potrebe, ali isto tako mislim da treba reći da to nije samo humanitarna kriza, već je to pitanje ponovne stabilizacije ili destabilizacije. Dakle, to je strateško pitanje i humanitarno pitanje i mislim da stoga u ova naša dva odbora posebice se zanimamo za vaš rad. Gospođa Žoli sada prva dobiti riječ. Poštovana gospođo Georgijeva, veoma je drago što vas možemo ovdje pozdraviti na ovom zajedničkom e, sastanku s odborom za razvoj što se tiče situacije u Siriji i Srednjoafričke republike. Kao što znate imali smo raspravu o tome u kolovozu u odboru za razvoj. Od tada se situacija još i pogoršala u obje države i jako sam nestrpljiva poslušati vas što se tiče aktualnih razvoja. Posebice me zabrinjavaju poteškoće, to jest nemogućnosti da humanitarni radnici pristupe pogođenim e, skupinama stanovništva u Siriji i da im pruže humanitarnu pomoć, a to je naravno e, jako potrebno. Također se glad koristi kao pravo oružje ratovanja. Imamo i zaboravljenu krizu u Afričkoj republici i ta zemlja je sad ponovno na naslovnoj strani novina od kad je Seleka svrgnula vladu prošlo proljeće, te tako 5 milijuna ljudi koji su već pogođeni siromaštvom bacili ponovno u pravu humanitarnu krizu. Gospođo povjednice, znam koliko ste sposobni vladati ovakvim kriznim situacijama i ja vam na tome čestitam. Od kraja prošle godine kada je došlo do puča, Europska unija je sudjelovala u tim regionalnim naporima te pokušala stabilizirati vladu i državu, no ti napori nisu bili dovoljni. Ujedinjeni narodi, SAD, Francuska, svi ukazuju na rizik od e, novog genocida, a 20 godina nakon Ruande moramo potpunosti izbjeći mogućnost genocida i trebamo raditi na političkom dijalogu. 6000 plavih kaciga će biti raspodijeljene u Srednjoj Afričkoj republici. Francuska je već pojačala svoje vojne snage i e, odredila je da tamo e, se razmijeste 1000-1500 vojnika. Kako bismo izašli iz ove humanitarne i sigurnosne krize, vidimo da moramo već sad raditi za nove programe za razvoj za Srednjoafričku republiku. Moramo pojačati našu podršku e, što se tiče uspostavljanja solidne demokracije, te moramo poboljšati životne uvjete stanovnika te žemlje koja je 180. od 184 zemlje što se tiče razvoja. Gospođo povenice, gospodine Broke, u apričkoj politici postoji hitnost, politička hitnost hum, i humanitarna hitnost. Podrešloče koje trenutno imamo unutar Europske unije nas ne treba odvratiti od humanitarnih kriza koji se pojavljuju pomalo posvuda u Nepalu, odakle dolazimo u Siriji, u apričkoj republici, na Filipinima a u ovoj zadnjoj postoji sada opasnost od genocida i moramo učiniti sve što je moguće kako bismo to izbjegli. Postoji hitna potreba. Gospođo Georgijeva, dopustite mi da vas još jednom pozdravim i sigurna sam da ćemo imati plodonosnu raspravu. Gospođo Georgijeva, izvolite. Uh, Hvala gospodine Brok, Hvala gospođo Žoli na tome što ste uveli središnje teme današnjeg dana, dakle kriza u Siriji i kriza u Srednjoafričkoj republici. To su dvije države, dva sukoba koja po mnogu čemu ne bi mogla biti različitija. U Siriji imamo najdramatičniju humanitarnu katastrofu u proteklih nekoliko desetljeća u javnoj e, domeni sa velikom koncentracijom medija oko toga što se događa u toj zemlji, a s druge strane imamo Srednju Afričku republiku koja je simbol zaboravljene krize i zapravo su tako zaboravljene države. Te dvije države i te dvije krize su isto tako na drugi način dosta slične što se tiče opsega slučaju Sirije imamo više od 10 milijuna ljudi koji su pogođeni ovom krizom, njima je potrebna humanitarna pomoć. U slučaju Afričke republike od 4,6 milijuna stanovnika, 4,6 milijuna je pogođeno ovim sukobom. Slične su isto tako zbog svog potencijala da destabiliziraju cijele regije a slične su isto tako što se tiče zaključaka koje možemo naučiti iz situacije ako ne djelujemo dovoljno rano kao međunarodna zajednica. Prije nego što krenem u samu dvije teme, budući da je gospodin Brok spomenuo e, Filipine i Tajfun Haiyan, dopustite mi da samo kratko kažem da se radi doista o dramatičnoj prirodnoj katastrofi, ali da se i radi o katastrofi u kojoj je Europska unija djelovala brzo, velikodušno i na dobro koordiniran način. Ja sam bila u Taklobanu i u obližnoj e, regiji 16. studenog, dakle tjedan dana nakon tajfuna. Što sam vidjela? Pristigli smo u kratkom avionu, nad, e, i letili smo nad pogođenim regijama i to je bilo stvarno srce drapateljski. Mogla se vidjeti razlika između onoga što je tajfun poštedio i onih područja koja su bila pogođena. Razlika između raja i pakla. Vrlo slično onome što je tsunami i potres učinio na Haitiju. osjećala sam se osjećanje sa tim osobama jer je opseg te katastrofe toliko velik da je bilo jako teško pomoći svim potrebitim ljudima. No mislim da smo mi kao Europljani još jednom pokazali naš angažman u smislu solidarnosti sa drugim državama kada su one u najtežem trenutku. Imali smo skupinu za procjenu koja je na subotu, dan nakon tajfuna, pristigla tamo, oni su bili prvi koji su tamo pristigli. Imali smo odluku o financiranju na, u nedelju, dakle dva dana nakon i to je bila prva odluka o financiranju koja je donesena. Imali smo i jednu jedinicu za, za građansku zaštitu koja se zove BIFAST na području tri dana nakon katastrofe. To je bila prva humanitarna skupina koja je pružala pomoć i medicinsku, prije svega medicinsku pomoć, a kasnije joj se pridružila i jedna njemačka skupina. Pružili smo više od 120 milijuna eura financijske pomoći, dakle kao Europska unija, a 15 e, država članica Europske unije su pružile pomoć u, na, u naravi i to tamo gdje je to bilo najpotrebitije. Ovo je prvi put da smo odgovorili na taj način nakon što smo uspostanovili centar za koordinaciju odgovora na hitne situacije. Uspjeli smo koordinirati djelovanje Europske unije. To je bilo vrlo vidljivo. Izbjegli smo da nekim osobama pomognemo dva put, a nekim drugima uopće ne pomognemo. Vi dolazite iz raznih država i možete dakle reći svakome od nas europljana da smo mi tamo gdje nas ljudi trebaju i to je vrlo dobro priznato. No dopustite mi da se sada vratim na glavnu temu naše današnje rasprave, dakle Sirija i Srednjoafrička republika. Što se tiče političkog konteksta, kao što znate, od danas imamo datum za drugu ženevsku konvenciju, to je 22. siječanj iduće godine. Nadamo se unutar humanitarne zajednice, da će to dovesti do izgradnje, izgradnje puta prema miru. No isto tako smo vrlo jasni. Čak i ako ta konferencija uspije, posljedice da nakon toga što se tiče pomoći su toliko dramatične da će nas za to trebati 2014. godina, možda 2015. godina kako bismo odgovorili na humanitarne posljedice te krize. Posebice smo zabrinuti zbog tri stvari. Kao prvo, posljedica koju ta kriza imala unutar Sirije i unutar pogođenog stanovništva, što je dovelo do toga da je iznimno teško dovesti pomoć do osoba. Pružanje pomoći ostaje zapravo se još i pogušava kao problem, a mi u humanitarnoj zajednici čvrsto smatramo da ako ne postoji vidljivo poboljšanje u pristupanju osobama, da će onda ne samo patiti od toga više osoba, da će više djece uzalud umljeti kao posljedica toga, već i da će se utjecaj na okolne zemlje još više i ubrzati i pojačati. Kao drugo, brinemo se zbog posljedica koju ta kriza ima na najranjivije skupine. Žene, djecu, starije osobe. Što se tiče djece, suočeni smo sa strašnom stvarnošću da smo u Siriji, da ćemo u Siriji možda imati slični slične posljedice kao i nakon sukoba u Somaliji, da je cijela jedna generacija izgubljena, da je izbrisana. Gubitak života među djecom je u porastu, oni umiru od metaka, ali isto tako umiraju od e, bolesti koje se mogu spriječiti, umiraju od gladi. No, gubitak e, šansa je jednako dramatičan. Zemlja koja je imala pristup školovanju svima. 97% dječaka, 96% djevojčica su, su išli u školu. Sada imamo barem 2,5 milijuna djece koji se ne školjuju, a unutar izbjeglica imamo broj od 2,2 milijuna. Dakle, dvije trećine djece u školskoj dobi ne idu u školu. Kao teče jako smo zabrinuti zbog mogućnosti preljevanja te krize u susjedne zemlje, prije svega u Jordan i u Libanon, i mogućnosti da se i te zemlje destabiliziraju sa potencijalno groznim posljedicama na njihovo stanovništvo, ali i na nas u Europi. Mi predviđamo da će porast u broju izbjeglica u slučaju kolapsa Libanona doista, nadamo se da ne i samo u drvo, nadamo se da se to neće dogoditi, no ukoliko se to dogodi, onda će rizik vala izbjeglica prema Europi postati stvarnost. Već vidimo posljedice na Europu i uključujući moju zemlju, Bugarsku, imamo vidljiv porast u broju izbjeglica koji prelaze granicu. U petak smo e, se sastali sa visokim e, predsjednikom za izbjeglice Ujedinih naroda, Antonio Guterresom, u Bugarskoj kako bismo imali angažman od Malstrom, ali i angažman UNHCR-a kako bi se odgovorilo na to. Što očekujemo ako pogledamo budućnost? Što predviđamo? Nažalost, ne mogu vam reći da imamo dobru prognozu. Nemamo još e, poboljšanja u nekim područjima. Imamo e, postepena pogoršanja, dakle status quo ili gore i to na postepen način ili imamo ubrzano pogoršanje ili zbog neočekivanih razvoja unutar Sirije ili zbog, kao što sam spomenula, e, onoga što se možda će se dogoditi u Libanonu ako Libanon ne uspije se nositi sa povećanim brojem izbjeglica. Dakle, humanitarna pomoć će biti itekako potrebna u 2014. godini i ovdje se postavlja pitanje što mi možemo učiniti u vezi toga. Naše akcije su usmjerene na četiri stupa. Kao prvo želimo nastaviti prikupljati novac koji je potreban da se pomogne građanima unutar Sirije i u susjednim zemljama. Do sad smo prikupili 2 milijarde eura u svojstvima za podršku, polovica od toga za humanitarnu podršku unutar Sirije, a druga polovica otprilike ide u susjedne zemlje. To uključuje također i podršku za libanonske i jordanske zajednice koje prihvaćaju izbjeglice kako bismo im pomogli da e, se bore sa pritiskom koji proizlaze iz tog iz tih izbjeglica. 18. prosinca ćemo e, ugostiti predstavnike u Briselu kojem želimo mobilizirati druge da stupe sredstva za 2014. godinu, a ta sredstva će biti dosta visoka u smislu potrebe. Kao drugo, zalažemo se za pristup. Bili smo na liniji fronte i zahtjevali smo od, onih, od svih onih koji imaju utjecaj na strane koje se bore, na vlast i na, i na oporbu, da ustupe veći pristup i borili smo isto tako za rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinih naroda. Imamo izjavu predsjedništva, ali još uvijek nemamo pravno obveznu opredjeljenost eh, omogućavanju pristupa. A to se mora dogoditi zato što novac nije uopće bitan eh, i neće napraviti razliku za ljude ako nemamo pristup do njih. Kao treće, gledamo kako možemo postići učinkovitiju koordinaciju za ustupanje pomoći sa Ujedinim narodima i humanitarnom zajednicom, ali i unutar onoga što zovemo kontaktnim skupinama, skupinama na visokom nivou, koje mogu udružiti zemlje iz te regije i stalne predstavnike zemlje unutar Ujedinih naroda kako bi se uložili zajednički napori u tom smislu. Također u tom kontekstu povećane suradnje i kontakata imamo ured u Damasku koja je sada e, trenutno zatvoren, a koji želimo ponovno otvoriti. I na kraju krajeva mi isto tako radimo na ovom pitanju izgubljene generacije, radimo na pitanju sirijske djece i e, u tu svrhu smo sa UNICEF-om pokrenuli inicijativu e, protiv izgubljene generacije kojim se želimo kojim želimo pomoći djeci, ali želimo se i boriti protiv naše sigurnosti, iskreno rečeno, jer radikalizirana mladež u Siriji nije mladež koja će ponovno izgraditi zemlju, ali je to mladež koji tekako može donijeti dodatne e, sigurnosne prijetnje u Europu. Kao i uvijek računamo na vašu podršku jer će to biti jako tenovit put. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi o Afričkoj republici. Kao što je spomenula i gospođa Žali, dva puta sam ove godine posjetila tu zemlju Jednom sam bila sa Valerija Imus, a nakon toga sam e, bila sa Laurentom Fabiusom iz Francuske. I radi se o zemlji koja je već dugo vremena e, ispod radara svjetske pozornosti. Ono što je nekad bilo kriza pretvorilo se u jednu strahovitu tragediju nakon vojnog udara i nakon što je Seleka preuzela vlast u cijeloj zemlji. Ono što sam ja vidjela je pravi val pljačke. Ljudi se kriju u raslinju, e, u strahu od nasumičnih, e, ničim motiviranih napada na oružanih skupina i radi se o kršenju ljudskih prava na e, ogromnih razmjera, mučenje, silovanja, ubojstva. Izan Bangija, dakle e, glavni grad, on je u lošem stanju, ali ipak postoje neki osjećaj da tu postoje neka vlada, neki osjećaj da postoji neki red, ali izvan Bangija e, vlada, odnosno vlasti su nestale. Mjesecima se ne isplaćaju plaće, E, gradonačelnici odlaze u bangi, bježe. Što se tiče javnih službi za stanovništvo, samo humanitarne organizacije ih pružaju i zaista želim pohvaliti humanitarne organizacije što e, ostaju uz taj ranjiv narod unatoč opasnostima dva radnika e, jedne humanitarne organizacije su nedavno ubijeni. Kada pogledamo u čemu je srž tog problema, imamo dvije stvari koje su užasno opasne. Po prvi puta ova zemlja e, je iskusila međuvjerska ubojstva i borbe. E, ministar Fabius je govorio o genocidu i o realnom riziku da će do toga doći, ja se slažem s njime. E, prije su ljudi živjeli, imali su suživot, a sada su se podijelili po liniji muslimani, kršćani. Većina zapovjednika Seleke su muslimani, uglavnom e, strani državljani i taj međuvjerski sukob kad počne kao što znamo iz drugih slučajeva, veoma ga je teško prekinuti i vratiti stvari na pozitivnu e, točku. E, scenarij, kao što smo vidjeli u Ruandi, više nije hipotetske prirode. Dakle, što se treba učiniti, što mi radimo? Mi smo se mobilizirali u Europskoj uniji kako bismo došli do humanitarnih sredstva i sada mi humanitarni radnici kažu da to više nije problem novca, sad je samo problem toga da se na teren pošalju kvalificirani ljudi. Ali mi e, stvarno znamo da je za Srednjoafričku republiku glavni prioritet sigurnost. A sigurnost se može ponovno izgraditi samo ako e, dođe do e, razmještaja velikog broja mirovnih snaga u zemlji, znači koji će štititi narod od ovih strašnih stvari kojim se događaju i e, mirovne snage koje će nama pomoći da ostvarimo pristup i da pomognemo tim ljudima da im se dostavi humanitarna pomoć. Kao drugo, od ključne važnosti da se uspostavi politički proces koji će dovesti do izbora i normalizirati stanje u zemlju. U tu svrhu moramo imati e, angažman međunarodne zajednice 24 sata na dan od ključne je važnosti da međunarodna zajednica bude angažirana i da se drži e, tog plana da se početkom 2015. provedu izbori. Treća stvar, e, moramo biti otvoreni i pošteno sami sebi reći da smo dopustili da se srednjo e, Afrička republika pretvori u neko siroče koje ne dobiva humanitarnu pomoć oni zaista dobivaju jako malo te humanitarne pomoći i moramo promijeniti to, znači dugoročnim angažmanom da se pomogne razvoj, kao što je rekla gospođa Žoli, e, razvoj je najbolji način da se spriječe katastrofe i genocidi rat. Naglašavam još jednu veoma važnu stvar – nije sve izgubljeno u Srednjoafničkoj republici. Imamo priliku da promijenimo sudbinu te zemlje. Ako djelujemo odlučno i ako godinama i mjesecima pred, koje su pred nama e, se zaista angažiramo. Surađujemo sa službom za vanjske poslove i sa drugim kolegama i svi smo odlučni da promijenimo sudbinu Srednjoafničke republike. Budući da sam sada spomenula suradnju sa e, službom za vanjske poslove Europske unije, e, moram reći da naša reakcija e, u slučajevima krize jasno definira koje je mjesto humanitarne pomoći u ovom sveobuhvatnom pristupu o kojem vi razgovarate i gdje vi pokušavate definirati svoj stav. I imamo tri riječi kojima to definiramo unutra, ali i vani. Dakle, mi smo dio tog procesa da se sveobuhvatno procjenjuje i djeluje. Znači, humanitarna pomoć se ne dostavlja na neku drugu planetu, ali mi smo vani zato što mi ne donosimo odluke o humanitarnoj pomoći na osnovi političkih elemenata. Znači neutralnost, e, ne, Nepristranost e, i neovisnost su ključni principi koji nam omogućuju da e, djelujemo i na mjestima gdje nitko drugi ne može djelovati, znači u Sjevernom Maliju, u Siriji ili u e, ruralnim dijelovima Srednjoafničke republike. Apsolutno sam uvjeren u dubini svoga srca neću biti u komisiji sljedeće godine, ali sigurna sam da ovaj pristup e, koji smo mi, za koji smo se mi odlučili, znači unutra ali vani je nešto što funkcionira, e, što pomaže ljudima, a funkcionira i nama e, zato što mi želimo biti ta mekana sila. Hvala. Nije uključen mikrofon. The of your country. Znači, moramo razgovarati sa vašom vladom kako bismo se kako bismo postigli da vas imenu i sljedeće godine. No. Dajem riječ gospođi Likas. Hvala vam. Kako ste vi spremni razgovarati e, s bugarskom vladom kako bi se zadržala gospođa Georgijeva? A ja bih sada htjela pozdraviti povjerenicu i zahvaliti joj na svim e, njenim naporima i zadržat ću se na onoj zemlji koju poznajem bolje, a to je Sirija. Imam nekoliko pitanja koju bih vam htjela postaviti što se toga tiče. Prvo pitanje se tiče nečega što se može činiti idiotskim, ali to su statistike. statistike koje se odnose na smrtne slučajeve i na bolesti unutar izbjeglice raseljenih osoba. Kada sam bila tamo, prije tri tjedana u posjeti Siriji i Libanonu i kada sam e, upitala visokog povjerenika za ljudska prava, prije svega što se tiče e, statistika u vezi zaraznih bolesti e, u Libiji i drugdje, rekao mi je da više nemaju vremena da izrađuju statistike, da su prenapregnuti. I mislim da je to strašno zato što sada priseže zima i zima će sigurno ubiti jednak broj ljudi kao što to mogu učiniti bombe i rat. U takvoj smo humanitarnoj krizi da čak i statistike onome što će se dogoditi eh, ne mogu eh, nam izmiču, nema ih. I povjednik mi odgovori upravo na taj način, pa bih htjela znati, unatoč tome što smo imali ove humanitarne, humanitarne krize, imamo li mogućnost prikupiti brojke i podatke u vezi toga kako bismo barem pratili razvoj, jer mislim da bi nas to moglo šokirati. Druga stvar koju sam vam htjela reći je da imate potpuno pravo kada kažete da humanitarna pomoć, da to nije politika, da je to nešto što se nalazi e, u drugim e, kategorijama, a trenutno imamo tri puta. Imamo jedan put koji se tiče uklanjanja kemijskog oružja, tu vidimo određen tračak nade i isto tako možemo se nadati da će konferencija u Ženevi e, donijeti određene rezultate, a imamo i to pitanje humanitarne pomoći. Što se tiče humanitarne pomoći, imate li za vašu skupinu, za vaš tim, danas mogućnost dobiti vizu e, za posjet Siriji? U kakvim okolnostima možete tamo raditi? I što se tiče problema, velikog problema pristupa, što to koči situaciju? E, je li to vlada? Je li to sama situacija? Jesu li to pobunjenici? Ima i nekoliko skupina pobunjenika danas u Siriji, a kada idete u jednu državu gdje ih ima, onda morate razgovarati sa svakom od njih. To je dakle bilo to pitanje. I još jedno zadnje pitanje u okviru financiranja koje imate. Dajte nam neku procjenu koliki udio e, financiranja, s kojim, s kojim financiranjem možete odgovoriti na koliki udio potreba. Dakle, kako odlučiti koje obitelji pomoći, koje obitelji ne pomoći, zato što više nema sredstava i vidjela sam da se obitelji tuku uh, usred izbjegličkog kampa zato što više nisu mogli dobiti pomoć, nisu mogli imati pristup nikakvoj e, pomoći. A u svakom slučaju vam želim zahvaliti na svemu onome što vi činite. Hvala. Gracias, gracias, presidente. Yo también quiero dar las Zahvaljujem gospođi Georgijevoj na njezinim naporima što je došla ovdje da nam kaže nešto o toj situaciji. Imam dva pitanja. Prvo pitanje. Europska unija i zemlje članice Europske unije su najveći donatori e, koji pomažu u katastrofi u Siriji, koji su drugi donatori. Govorimo o arapskim zemljama, Katar, Saudijska Arabija, Emirati, dakle bogate zemlje Pomažu li oni e, u rješavanju te humanitarne katastrofe i kao drugo, možda nešto što izlazi iz vaše nadležnosti. Što se tiče ove nove klime između SAD-a i Rusije i kad se govori o tom uklanjanju kemijskog naoružanja i nova međunarodna klima do koje je došlo nakon e, ovog ženevskog sporazuma oko Irana, može li to možda pripomoći da se riješi ta situacija. Da li mislite da bi moglo doći do tog sastanka u Ženevi na kojem bi se radilo o Siriji da bi to možda moglo dovesti do lakšeg, lakše dostave humanitarne pomoći sada kada se promijenila politička klima između ove dvije supersile. E, pitam se, mislite li možda da bi to bio slučaj. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. Povjeren, gospođo povjerenice na ovim e, riječima od srca. Dva pitanja. Koje je po vašem mišljenju e, glavna prepreka rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o humanitarnoj pomoći? Možete li nam nešto reći e, vezano za ove probleme s kojima se suočavaju humanitarni radnici zbog sigurnosti prijetnje od snage vlad, snaga vlade i pobunjenika i e, što se događa u Ženevi na tom humanitarnom planu, ima li išta što vi očekujete da će se tamo postići? E, Hvala. E, gospođo Georgijeva, dakle, načelo unutra ali vani je nešto što stvarno mi zvuče dobro, ali kada čujem moje kolege i ono što ja razmišljam, e, to je veoma teško jer mi tražimo rješenja i ne radi se samo o olakšavanju dostave humanitarne pomoći, ali moramo se držati tog važnog načela da se ne politizira humanitarna pomoć jer ako se ona politizira onda ne možete obaviti svoj posao. Pročitala sam da ste posjetili izbjeglice iz Sirije u Bugarskoj, da ste s njima razgovarali, da ste na primjer razgovarali sa pripadnicima kurdske manjine. Možete li nam možda nešto više reći o tome kako Europska unija e, rješava tu krizu, nastoji riješiti tu krizu e, izbjeglica iz Sirije, dakle izbjeglica koje dolaze iz Sirije u Europsku uniju ili oni izbjeglice koji se nalaze u susjednim zemalja, zemljama. Dakle, i možete li nam reći što je sa palestincima izbjeglicama iz Sirije koji se suočavaju sa velikim poteškoćama? Vidimo sve više tih palestinaca iz Sirije koji pokušavaju ući u Europsku uniju. Što se pak tiče Srednjoafričke republike, rekli ste da vidite da ipak postoji mogućnost da se poboljša situacija i da se situacija normalizira, da se provedu izbori. Moram reći da me to zaista zapanjuje zato što je to zemlja koja već jako dugo trpi velike probleme. Nedavno smo vidjeli kada je Seleka kad su snage Seleke ušle u glavni grad, kako su snage da te vojne snage koje su bile tamo prisutne e, Afričke unije nisu ništa mogle učiniti e, naprosto nisu se mogle s time nositi. E, postoji čak i neka sugerija da Koni iz Liberije je također u toj zemlji da, evo, pri, privodim ovog kraju. Dakle, e, na čemu onda zasnivate tu svoju ideju da bi se već početkom 2015. mogli provesti izbori i normalizirati se situacija? Jer ja bi voljela tome moći to vjerovati. Ovo je e, odlični, odlični moment da me e, prozivate moje ime prije gospodina Tenoka. Hvala e, na ovom izlaganju. Kada govorimo o ovim stvarima, uvijek e, naglasim da mi u Europskoj uniji plaćamo, a ne igramo. E, vi govorite o humanitarnoj pomoći i to je vaš zadatak, ali koliko dugo mi možemo nastaviti tim putem, dakle samo davati humanitarnu pomoć, a bez da ljudima koji su uključeni u te situacije da moraju prekinuti e, raditi to što rade, jer ako to ne učine više im nećemo davati novce. Zato što je e, mojim biračima je stvarno puno kapa svega toga. Naravno, morate plaćati humanitarnu pomoć ako je to potrebno, ali mora postati neki kvit porakvo. Ako ne prestanete raditi to što radite, gotovo je sa novcima. I want to thank you very much, Zahvaljujem vam, gospođo Georgijeva, na ovom e, e, pregledu situacije. Zamolit ću vas da mi kažete što vi mislite o zemljama članicama koje ne slijede naše vlastite e, direktive o e, izbjeglicama i ne otvaraju svoje granice. Što mislite o Francuskoj koja je primila 500 Sirijaca, a e, u izbjeglica ima 2 ili milijuna. Švedska manje od 10 milijuna stanovnika, a 17 tisuća izbjeglica je primila Njemačka, je primila 60 tisuća izbjeglica. Ne e, kršimo li mi svoja vlastita pravila, svoje vlastite direktive o postupanju s izbjeglicama? Hvala. Zahvaljujem i predsjedavajućem i povjerenici i htio, bih eh, naglasiti ovu situaciju s kojima se suočavaju eh, izbjeglice palestinci koji su već prognani iz svoje vlastite zemlje u Siriju. Eh, po onome što čujem, suočavaju se sa velikim problemima ne mogu se vratiti u Palestinu, druge zemlje ih ne primaju, Egipat i Izrael ih ne primaju, teško im je doći do Europe zato što nemaju status izbjeglica jer su oni prognanici. Tako da nemaju isti status kao drugi. Dakle, situacija je veoma ozbiljna za sve izbjeglice, ali e, situacija s kojom se suočavaju palestinci je vjerojatno još i gora. E, tako da me zanima što imate reći na tu temu. Hvala, e, ja ću govoriti bugarski. Čestitam gospođi Georgijevoj na ovom objašnjenju koje nam je dala i na ovom veoma jasnom uvodu u taj problem kojim pred nas postavlja kriza u Siriji i u Srednjoafričkoj republici. To su veoma kompleksna pitanja. S jedne strane trebamo humanitarnu pomoć za Siriju, za ljude u Siriji, ali e, e, htjela bih se osvrnuti na dva druga aspekta ove istog tog problema. Dakle, govoriti o sirijskim izbjeglicama. Trebamo postaviti sami sebi pitanje kako to da Europska unija koordinira e, rutu kojom te izbjeglice idu u e, treće zemlje. Kako ćemo mi pomoći tim izbjeglicama? kako ćemo im pomoći da se obrazuju e, što je sa zdravstvom, zdravstvenom zaštitom i kako ćemo pomoći zemljama e, u kojima je veliki priliv izbjeglica. To je jedna javna tajna i s time se svi suočavaju. E, gospodine Ilčev, hvala, bit ću kratak. 22. siječnja gospođa Georgijeva odnosno izaslanstvo odbora Libe e, uključujući i zastupnike mm, iz različitih klubova e, će posjetiti Bugarsku, otići ćemo na granicu sa Turskom, otići ćemo u Tursku, posjetit ćemo i e, izbjeglice u njihovim logorima Dakle, e, koji bi bio vaš savjet? Na što da se usredotočimo? I moje drugo pitanje. Spomenuli ste Europsku uniju kao mekanu e, silu. Mislite li da bi bilo moguće uporabiti tu mekanu silu e, u borbi s onima koji imaju moć, tu tvrdu moć kada to kažem ne mislim samo na SAD nego i na Kinu i na Rusiju. Moramo im dati to znanja da se na tom području odvija tragedija kako bi oni mogli e, svoj e, utjecaj ispuniti. Hvala. Da, Sirija je zaista deprimirajuća situacija i koju treba žaliti sa stanovišta humanitarnih, humanitarnih humanitarne situacije. Imali smo izvještaje u našem tisku o e, snajperistima koji pucaju na trudne žene. Također da se silovanje koristi kao oružje u po prvi puta vidimo to takvim razmjerima kao što smo vidjeli prije nekoliko godina u Demokratskoj Republici Kongo. To zaista je strašno i e, također žalimo stav Rusije e, u Vijeću sigurnosti koji onemogućava da se postigne rješenje pod e, pokroviteljstvom UN-a. I e, imamo tu i ulogu prijateljskih zemalja, uključujući zemlju kandidata e, Turske, pa zatim Katara i e, Saudijske Arabije, koje daju nekakvim ekstremističnim, ekstremnim muslimanskim snagama niste spomenuli niti, Lis, niti Libanon E, niti Jordan, a također i problem Iraka koji se destabilizira zbog preljevanja sukoba. Moje pitanje je što je sa izbjeglicama koje su otišli u Siriju iz Iraka prije deseta godina koji su mislili da će manje patiti pod sekularnim režimom, a da je on bio tiranski režim, a sada ih ti e, ekstremisti, džihadisti, te vehabije ih e, ubijaju. Dakle, na možemo li mi izvršiti pritisak na te zemlje da prestanu naoružavati te ekstrem, ekstremističke skupine? Presidente, eh, bueno, gracias komisarija por su, por su presentación. Hvala predsjedavajući i zahvaljujem povjerenici na održanom izlaganju. Htio bih nešto reći o maloljetnicima. Imamo 11.400 maloljetnika, mlađih od 18 godina, koji su smrtno stradali u ratu. Oko 400 njih je ubijeno. Dakle, to su vrlo konkretne činjenice. Zanima me kakve se mjere poduzimaju za mlade, za maloljetnike. Spomenuli ste rad u okviru UNICEF-a i zanima me koji su rezultati toga rada. Isto tako me zanima kontrola sirijske vlade nad rutama za opskrbljivanje između Damaska i Homsa. Možete li potvrditi tu situaciju i što Evropska unija poduzima vezano uz ometanje opskrbe kada je riječ o Srednjoafričkoj republici, čestitamo vam na činjenici da ste istaknuli da se o toj krizi ne govori dovoljno u medijima. Kakav akcijski plan postoji kako bi se povratile državne strukture? Mi smo pružili pomoć kada je riječ o osvješćivanju ovoj situaciji, radimo sa UN-om i Svjetskom bankom, no imam dojam da je to sve skupa nedostatno usprkos poteškoćama možete računati na našu potporu i nadam se da ćemo u budućnosti imati pozitivne rezultate. Hvala, ja ću govoriti vrlo kratko i hvala vam što ste mi dali riječ. U ime donatora, uključujući donatore iz arapskih država, E, otići ću korak dalje od kolega. Zanima me e, što želimo postići novcem koji ulažemo u odnosu na ostale donatore, što želimo time postići. E, čuo sam također da je sastanak UNHCR-a prilika za to, zanima me kako je prošao taj sastanak i koji su drugi forumi vama na raspolaganju u tom smislu. Svi znamo da postoje rezolucije un ali isto tako i znamo da je razlika između, postoji razlika između rezolucija i zaštite humanitarnih radnika na terenu. E, dakle, zanima me iz perspektive javnosti što će biti potrebno kako bi e, taj proces bio učinkovitiji. E, isto tako sam se sastao sa palestinskim izbjeglicama Čuo sam da je Al-Qaida najveća opasnost za te izbjeglice u izbjegličkim logorima. E, ne želim, ne tražim od vas da dajete politički komentar, ali kao i kolegica De Kaiser smatram da je za nas bitno da shvatimo odakle dolazi opasnost u Siriji. Nadam se da ćete moći nešto reći o tome. Hvala. Uh, Hvala. Zahvaljujem svima na pitanjima i komentarima i na činjenici da ste pokazali visoku razinu angažiranosti koja je potrebna s obzirom na krizu u Siriji, ali isto tako i Srednjoafričkoj republici. Ona se nalazi u središtu Afrike, u jednoj vrlo nestabilnom području. Pokušat ću odgovoriti na sva vaša pitanja. E, podijelit ću ih u blokove i kolega će pratiti tako da ne propustim dati odgovor na neka pitanja jer neću odgovarati pojedinačno na pitanje s obzirom da nemamo dovoljno vremena. Kao prvo na pitanje o tome što znamo o događajima u Siriji. Ne znam, možda je problem u mikrofonu. Prvo što nam je poznato o zbivanjima u Siriji, koliko su kvalitetni statistički podaci kojima raspolažemo i što možemo poduzeti kada je riječ o najizloženim kategorijama stanovništva. Nedostatak podataka o Siriji podrazumijeva da podaci koje prikupljamo nisu u potpunosti točni, niti su cjeloviti. Znamo izvjesno da postoji 18 slučajeva polija, ali možda ih ima i više, because... no nisu zabilježeni zbog činjenice da se ljudi nalaze u području do kojeg se ne može doći zbog suk, oružanih sukoba. Mi e, radimo na tome da koristimo koordinacijski mehanizam organizacija koje pružaju pomoć u Siriji i susjednim zemljama i na taj način pokušavamo steći što cjelovitiju predužbu o stanovništvu koje je izloženo opasnosti i e, o tome koliko e, pomoći do njih dolazi, kojim kanalima. Velika Britanija i mi u komisiji predvodimo napore u udruživanju glavnih partnera da bi se na sustavniji način mogle prikupiti informacije o problemima i o koracima koji se poduzimaju za rješavanje problema. Ja ću 18. prosinca biti domaćin jedne konferencije, nakon toga će u parlamentu biti organizirana javna rasprava sa važnim osobama e, iz humanitarnih organizacija i e, upravo ćemo se baviti tom temom na konferenciji. E, posebno me brine činjenica da su e, najosjetljivije kategorije stanovništva izložene opasnosti i e, da bi se e, moglo dogoditi da izbije epidemija u tom dijelu svijeta. Just to vam nekoliko primjera. Naime, zdravstveni sustav, sustav zdravstvene skrbi u Siriji gotovo da više ne postoji. To je inače bila zemlja srednjeg dohotka. 15 tisuća liječnika napustilo je Siriju. 92% kola hitne pomoće, pomoći neupotrebljivo je zato što je stradalo u sukobima od metaka i slično. Dvije trećine E, infrastrukture za zdravstvenu skrb više se ne može koristiti, a e, neke bolnice više uopće ne, e, nisu, su nepopravljive. Da humanitarne organizacije ne pružaju zdravstvenu skrb, situacija bi bila strašna. Dakle, ima problema, a, problema sa dječjom paralizom, zatim ospicama, dijareje među djecom zbog um, nedostatka pitke vode. Odgovorit ću na vaše pitanje što konkretno poduzimamo za djecu. Imamo partnerstvo s UNICEF-om, te smo definirali četiri područja aktivnosti eh, za djecu i to po zemljama, dakle za Siriju, ali i susjedne zemlje. Imamo četiri područja djelovanja, a to su pružanje pomoći djeci, posebno u vidu cijepljenja, isto tako pitanje prehrane djece, zatim zaštita, a to znači da u Siriji, ali i susjednim zemljama provodimo mjere za zaštitu djece od nasilja, Eh, ali isto tako i prostitucije, žao mi je što moram upotrijebiti tu riječ. Eh, isto tako štitimo djecu od eh, dječjeg rada, odnosno neke vrste suvremenog ropstva. Zatim školovanje. Mogućnost školovanja je od ključne važnosti za djecu u Siriji, ali također i u susjednim zemljama. I četvrto područje djelovanja tiče se mladih ljudi u Siriji, dakle onih čiji će zadatak biti obnoviti zemlju, a to je da e, pokušamo spriječiti njihovu radikalizaciju. U prva tri područja koja sam spomenula imamo mjere mi smo izračunali trošak tih mjera, potrebno je e, milijarda dolara u sljedećih nekoliko mjeseci u koji tu ćemo imati sastanak gdje ćemo razgovarati upravo o tim mjerama koje su usmjerene na djecu i vidjet ćemo e, tko može preuzeti koji dio posla, dakle riječ je o različitim organizacijama. A sada prelazim na drugi skup pitanja pod temom podjele odgovornosti kod prikupljanja sredstava. Mi e, u Europi radimo dvije stvari. Mi želimo pokazati vlastitim primjerom, a onda isto tako izvršiti pritisak na ostale da preuzmu svoj dio odgovornosti. Mi smo i tekako angažirani i to na vidljiv, ali i na manje vidljiv način. Mi E, pokušavamo ostvariti kontakt sa e, zemljama iz zaljeva, Rusijom i Kinom i apeliramo da se svi jače angažiraju i sudjeluju u pomoći Siriji i susjednim zemljama. Nekad e, to u tome imamo više uspjeha, nekad manje. Daću vam jedan primjer uspješne suradnje. Riječ je o Kuvajtu. Mi smo postigli to da Kuvajt na transparentan način preko UN-a poduzme više, da učini više. E, doduše, nekad imamo osjećaj da se e, zemlje oglušuju na naše apele i mi ćemo naravno nastaviti e, nesmiljeno raditi na e, mobilizaciji diljem regije. Mi smo isto tako predvodnici ne samo u smislu financijskih sredstava, nego i u smislu predviđanja daljnjih, e, daljnjih koraka. Mi smo prvi bili ti koji smo rekli da se ne radi dovoljno za izbjeglice i hvala što ste spomenuli slučaj Iraka jer činjenica je da je Irak na udaru imaju više od 200 tisuća izbjeglica iz Sirije, no isto tako osjećaju i posljedice zbog e, ulaska oružja u zemlju, a to je posljedica izbijanja sukoba u Siriji. I mi smo među prvima koji smo rekli da treba pomoći svim zemljama e, koje su se našle na udaru zbog ovih e, sukoba. Mi smo mobilizirali sredstva iz susjedstva, ali isto tako smo i izvršili pritisak na MMF, na Svjetsku banku, da bi i oni preuzeli svoj dio odgovornosti i da se u većoj mjeri angažiraju u tom dijelu svijeta. E, vidimo i konkretne rezultate tog pritiska. S obzirom da sada govorim o utjecaju krize na susjedne zemlje. E, htjela bih isto tako odgovoriti i kolegama iz Bugarske, ali i ostalima koji su spomenuli kako kriza utječe na Europu. Dakle, što to znači u smislu opasnosti, rizika i dotoka izbjeglica i na koji način smo na to, na to odgovorili. Za sada je dotok izbjeglica iz Sirije u Europu relativno malen u usporedbi e, sa brojem izbjeglica e, iz te zemlje. E, imamo oko 55 tisuća Sirijaca u Europi u odnosu na 2,3 milijun u susjednim zemljama. No, primjećujemo jedan trend, a dobro, mislim da mogu to otvoreno reći. Kada ulažemo u pomoć e, ljudima za ljude iz Sirije i susjedne zemlje, susjedne zemlje isto tako smanjujemo e, dotok izbjeglica u Europu i to je činjenica. Međutim, da, neki ljudi dolaze u Europu i tu se trebamo suočiti sa stvarnošću različite E, pojedine europske države imaju drugačiji pristup kada je riječ o tražiteljima azila. Neke su mnogo otvorenije. Spomenuli ste Švedsku, ali i Njemačka. Osim onih koje su primili, e, imaju i još oko 14.000 sirijaca. Neki su došli e, zbog obitelji, a neki na drugi način. I postoje bitne razlike u pristupu država članica e, prema tražiteljima azila, prema izbjeglicama i smatram da je to, e, ja iskreno moram reći, pitanje koje mi smo, bismo morali e, riješiti. To nije u mojoj ovlasti. Povjerenica Malstrom je zadužena za to. No, s obzirom da ja rješavam rezultate tog fenomena, ja vam mogu reći da e, to neće dovesti do povećanja broja izbjeglica u Europi. Naime, pritisak na susjedne zemlje je toliko velik, e, kolegica De Kaiser je postavila pitanje, e, naime uvjeti u kojima žive izbjeglice u susjednim zemljama sve su gori, uistinu je riječ o vrlo teškim uvjetima u kojima ti ljudi žive i što oni mogu učiniti? Da ste vi majka čije e, je dijete u opasnosti, čiji je život u opasnosti, što biste vi učinili? Pa potražili biste neko sigurnije mjesto, neko utočište i bilo bi poželjno da Europski parlament nastavi angažirano raditi na tom pitanju kako bismo imali jedan ujednačeniji pristup izbjeglicama ovdje u Europi. Daću vam konkretan primjer Prošle godine bilo je 100 tisuća izbjeglica u Europi, dakle ljudi koji su dobili azil i to je vrlo, e, vrlo značajan broj. Oko 60% njih išlo je u pet zemalja, Njemačka, Švedska, Francuska, Velika Britanija i Belgija. I vrlo mali broj njih završio je u zemljama koje nemaju koje tradicionalno ne prihvaćaju e, dakle izbjeglice. Kao što je rekla zastupnica Ljubčeva, očito je da moramo koordinirati napore u Europi s obzirom na e, krizu koja će potrati još neko vrijeme. Kako možemo pomoći zemljama koje prihvaćaju izbjeglice? Europa ima na raspolaganju neke instrumente, ima postoji tehnička i financijska pomoć kao i pomoć u boljem osiguranju granica i to se sada koristi u Bugarskoj. No, mislim da je možda najbolji način e, na koji se može pomoći zemljama koje prihvaćaju izbjeglice je da u Europi imamo zajednički pristup, a to bi omogućilo ravnomjerniju e, distribuciju i veću razinu solidarnosti u Europi. Mislim da je to vrlo vrlo zahtjevna tema, pogotovo s obzirom na činjenicu da nakon pet godina gospodarske krize u e, velikom broju država članica e, postoji velika nezaposlenost i e, zapravo ljudi nisu prijateljski nastrojeni prema činjenici da bi država mogla prihvatiti izbjeglice i ksenofobija u porastu na koji način e, uspostaviti zajedničke politike. To nije uh, e, trivialno pitanje i to je pitanje e, s kojim ćemo se prije ili kasnije morati suočiti. I kao netko ko se bavi tim pitanjem, moram reći da je sada krajnji trenutak ne možemo biti e, u situaciji da nismo pripravni. Imamo i radnu skupinu koja radi na tom pitanju i nakon e, krize u bivšoj Jugoslaviji mi smo u Europi uspostavili jedan plan za izvanredne situacije u slučaju priljeva, masovnog priljeva izbjeglica i mislim da e, se možemo osloniti na to iskustvo. Ja sam ponosna europljanka i iz tog razloga mogu reći da si ponekad dopuštamo da nas drugi opisuju e, lošima nego što stvarno jesmo. Europa je otvorenija prema izbjeglicama od bilo kojeg drugog kontinenta. Naravno govorim o industrializiranim zemljama svijeta. 80 do 90% izbjeglica završe e, dakle dođu iz jedne siromašne zemlje završe u drugoj siromašnoj zemlji u susjedstvu a samo ovih 10 do 20% dakle od njih od tih tog preostalog broja 74% 65% završi u Europskoj uniji i kada govorimo o Europi kao utvrdi, mislim da to nije sasvim e, pošteni opis Europe i nas Europljana, e, ali dobro, to možda nije moj e, sastavni dio mog posla, samo želim reći da Europa nije, ne zaslužuje baš tu lošu reputaciju koju ponekad ima. I također želim pitati gospodina Ilčeva kada 22. siječnja budete išli u posjet Turskoj i Bugarskoj. Mislim da bi bilo zanimljivo vidjeti na koji način te dvije države mogu bolje surađivati e, na tim pitanjima. To su e, njihova zajednička pitanja. I isto tako što se može poduzeti u smislu um, veće spremnosti za definiranje triju kategorija onih koji prelaze naše granice. Pravih izbjeglica, onih kojima uistinu treba pomoći, zatim ekonomskih e, doseljenika koji ne bježe od ratne situacije. Dakle, mi nemamo prema njima obavezu e, da ih smatramo izbjeglicama. I onda još imamo jedan e, broj onih koji mogu predstavljati sigurnosnu prijetnju za nas. Dakle, na koji način e, se možemo e, odnositi prema trim kategorijama na pravi način, da ih, da ih ne brkamo i da imamo politiku koja će biti djelotvorna. E, kada je riječ o izbjeglicama, htjela bih završiti ovaj dio na način da ću spomenuti palestinske izbjeglice. Da, oni su najosjetljivija kategorija jer su oni dvostruke izbjeglice i njihove su opcije vrlo ograničene. Oni mogu ili ostati u Siriji gdje će ih uvući e, u rat, e, dakle strane će ih uvući u sukob ili mogu e, prijeći u Libanon gdje imaju mogućnost doći u zemlju, ali će živjeti u teškim uvjetima ili mogu pokušati doći do Europe. Mi smo surađivali sa UNHCR-om i UNRVAM e, da se pomogle e, izbjeglicama. Treći skup pitanja e, je bio o geopolitičkoj situaciji i što će se dogoditi, koja su naša očekivanja od drugog, e, druge ženevske konferencije i na koji način možemo one koji uistinu imaju moć natjerati da se aktivnije angažiraju. Što se tiče e, konferencije u Ženevi, očito je da moramo tamo doći otvorena duha i imajući u vidu da želimo poduprijeti mirovni proces. Međutim, ne podrazumijeva se da će strane doći do mirovnog sporazuma E, da će do njega doći brzo, a čak i ako se to postigne, e, ne treba misliti da će to biti lako provesti u djelo. U tom kontekstu e, napredak u pregovorima sa Iranom uistinu treba doživjeti kao pozitivnu stvar za Siriju. Naime, Iran je vrlo snažan igrač u odnosu na sukobu kada je riječ o sukobu u Siriji i mi se nadamo i nadamo se da će djelovati pozitivno. U svakom slučaju to bismo pozdravili. E, vidjet ćemo naravno kako će se stvari dalje odvijati. Kada je riječ o rezoluciji vijeća sigurnosti i pitanju zašto smo toliko odlučni, zašto želimo da do toga dođe, kolega Howitt je to spomenuo. Naravno, rezolucija je mrtvo slovo na papiru ako se ona ne provodi. Međutim, mi želimo da imamo tu rezoluciju jer ako imamo prijetnju kemijskim oružjem i ako smo tu zauzeli stajalište ne ne samo vi nastavite dobro ubrzat ću ubrzat ću da. one treatment e, dakle imamo određen stav prema kemijskom oružju kao prijetnji a opet imamo drugačiji pristup e, prema e, tome kako se to upotrebljava kod ubijanja ljudi. Dakle, ne možemo, e, neprihvatljivo je da se ubija civile, kao što je i neprihvatljivo da se koristi kemijsko oružje. Ovo je pa prvi puta u suvremenoj povijesti da Vijeće sigurnosti nije osudilo ubojstva civila i humanitarnih radnika Dakle, smatramo da je vrlo bitno da se donese rezolucija u vijeću sigurnosti, ali kao što je bilo implicitno sadržano u vašem pitanju, još je mnogo bitnije da se ona provodi. A tu dolazimo do velikih igrača koji moraju izvršiti pritisak na strane na sukobljene strane. Znači što bi to značilo? E, imati bolji pristup, to znači dati e, mogućnost većem broju humanitarnih radnika da mogu raditi, da dobiju vize. Da, e, znači došlo je do nekih pomaka, ali strane u sukobu moraju omogućiti da se humanitarni konvoj mogu kretati, moramo označiti rute i poštivati ih. Ako to znači da ćemo jasno i glasno reći da kada ljudi ubijaju trudnice i djecu da to nije prihvatljivo i da će se osjetiti posljedice. E, onda moram reći da mi sada vrlo malo radimo e, na tim pitanjima zagovaranja humanitarnih pitanja. Nadam se da će se ta dinamika promijeniti. Znači, na vijeću sigurnosti što se tiče krize u Siriji, ali vidjet ćemo e, kako će se stvari razvijati u Ženevi na drugom krugu pregovora, odnosno na drugoj konferenciji. I jesam li odgovorila na sva pitanja u redu, onda ću sada preći na Srednjoafričku republiku. Ključno pitanje ovdje, što, zbog čega imam tu nadu? Zbog čega mislim da postoji šansa da se Srednjoafrička republika izvuče? Pa, e, kao prvo radi se o relativno maloj zemlji koja nije još još dospjela u stanje e, u kojoj se vjerski sukob razmahao i e, ako imate mirovne snage one pacificiraju stanovništvo znači tamo gdje su te snage sada situacija je potpuno drugačija od situacije koju sviđamo tamo gdje nema mirovnih snaga. Znači trebamo se mobilizirati i trebamo se mobilizirati sada. Druga stvar koja mi daje nadu je, jest da jako je nestabilno e, susjedstvo, ali Čad koje je imalo ovakvu i onakvu ulogu u, Južno, u Srednjoj Afričkoj Republici je odlučan da pomogne. Takve su, takvog sustava i druge zemlje e, koje se boje da će se Srednja Afrička republika pretvoriti u novu Somaliju. Emos i e, ministar Fabius e, bili smo domaćini jedne konferencije u Njujorku i bilo nam je veoma drago čuti kako ozbiljno afričke zemlje, posebno Kongo, Brazavil i Čad, shvaćaju e, svoju ulogu u stabilizaciji. Sastala sam se sa različitim akterima i po mome, ako ih e, pustimo da rade šta hoće, e, završit će loše, ali ako međunarodna zajednica se uključi u to, imat ćemo sličnu situaciju, sličan preokret kakav smo vidjeli u Maliju. Znači to nije jednostavno i to neće biti mir koji će biti trajan mir, ali još uvijek postoji ta mogućnost da se u siječnju 2015. održe izvori, to nije fantazija. Ako se ne razmijeste mirovne snage u zemlji dovoljno brzo, onda se može to još uvijek pretvoriti u fantaziju, cijela ta priča o stabilizaciji i preokretu. No, ako putujete po zemlji i nema e, nekih, nekog baš razvoja da vidite, ali ipak u kulturi samoj ne postoji taj snažni sukob između e, kršćana i muslimana i sada ove naoružane snage Seleka ima 200 tisuća ljudi, ali to nije e, snaga to nisu snage koje e, se ne mogu riješiti. No, to je, to sve. Stvarno mi je e, drago, zahvaljujem e, svima koji ste bili ovdje na tome što ste me tolerirali. Evo, govorila sam 27 minuta i 22 sekunde, ali zaista je važno i to su veoma važne teme i, i potrebna je naša pozornost. Hvala. Hvala, gospođo povjerenice, što ste došli do nas i što ste s nama podijelili vaše znanje, vašu viziju i vaše zabrinutosti. Možete računati na nas, na nas kao parlamentarne zastupnike, da ćemo spomenuti i sve ove teme u našim rezolucijama i da ćemo i nastaviti koncentrirati se na ove teme te da ćemo tražiti dalje rješenja. No moram reći da ste ove prognoze koje ste nam prikazali za Siriju i za Srednju Afričku republiku iznimno zabrinjavajuće. Hvala vam lijepa. Hvala i vama, dragi kolege, želim vam ugodnu večer.